good um, <clears throat> Dobro jutro, prije nego što započnemo s raspravom, imam neka priopćenja i izneću ih na rumunjskom. U odnosu na odluku više odbora o počinjenju međuinstitucijskih pregovora, kao što je najavljeno u utorak 15. siječnja, predsjednik je nije zaprimio nijedan zahtjev za glasovanje u parlamentu sukladno članku 69. c stavku drugom poslovnika. Dakle, odbori ekonitre i mogu sukladno tome započeti pregovore. Evo, to je bilo priopćenje, a sada možemo prijeći na kratko predstavljanje sljedeća dva izvješća. Dakle, prvo izvješće gospodina Durana o diferenciranoj integraciji i odmah dajem riječ gospodinu Duranu za njegovo predstavljanje izvješća. Euh, hvala gospodine predsjedatelju. I hvala povjerenici na dolasku osjećam se manje usamljenim, e, bar me ohrabruje njen dolazak. Želim e, zahvaliti predstavnicima odbora AFKO i svima ostalima koji su sa mnom surađivali na izradi ovog izvješća. Kolege su radili na ovom izvješću, ali i na vlastitim izvješćima, jer e, se ovaj prijedlog o diferenciranoj integraciji uklapa u pet scenarija koje je predstavila komisija, a ovo se odnosi na treći prijedlog komisije. A riječ je o Europi koja napreduje, koja omogućuje onima koji žele napredovati da to i učine. Nema smisla sada podsjećati na činjenicu da je ovo poseban trenutak e, za Uniju s obzirom na Brexit i na poteškoće u razumijevanju s građanima, nego treba reći da imamo Europu više brzina, Europu e, prve, druge, čak i treće klase. Tako pred ovim izazovima moramo očuvati jedinstvo. Ovo izvješće nudi neke argumente za promišljanje i o sadašnjim ugovorima i o zakonodavstvu u budućnosti. Kada je riječ o sadašnjim ugovorima, parlament insistira na tome da se primijeni odredba pasarel za prevladavanje jednoglasnosti. Tako da ako budemo imali novih članica, one moraju ili usvojiti u potpunosti pravnu stečevinu ili se udružiti u partnerstvo. Dakle, primarno pravo mora biti jednako za sve zemlje i ne mogu postojati razlike kada je riječ o primarnom pravu između zemalja. To je za nas važno. Osim toga, htjeli bismo da u Uniji imamo potvrđena prava i načela i da se od tih ne odstupa. Osim toga, mogući su različiti razvoj o kojima neću sada govoriti, ali u Europskoj oni moramo imati jedan stup socijalnih, ekoloških i gospodarskih prava koji će nam omogućiti da ova unija može napredovati na čvrstim temeljima. Evo, u glavnim crtama to su naši prijedlozi i želim naglasiti sljedeće, gospodine predsjedatelju. Dakle, Europa mora napredovati ravnomjerno, ne smijemo dopustiti Europu sa više vrzina, ali oni koji žele napredovati moraju biti u mogućnosti to učiniti. sada odmah prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Prvi ima riječ gospodin Marijas. Hvala Hvala. Ova tema je posebno zanimljiva, iako nema ovdje onoliko zastupnika koliko smo ih očekivali, no imamo diferencijalnu integraciju u Europskoj uniji jer samo neke zemlje su u Schengenu, samo neke zemlje su u europodručju i to nije ništa novo. Imamo i neke zemlje koje su e, dobile posebne protokole sa izuzećima poput e, Danske ili Irske. mislim da je već predviđena diferencijalna integracija na europskoj razini sa različitim e, odredbama. Onda će o politici ovisiti hoće li neke zemlje to htjeti iskoristiti ili ne i u kojoj mjeri će htjeti pojačati svoju integraciju u području zaštite ekološa ili u gospodarstvu. Imamo također i zemlje koje su u posebnom položaju poput Grčke koja je bila podložno mjerama štednje godinama i to su zemlje koje ne mogu ravnopravno surađivati s ostalim zemljama. Dakle, moramo predvidjeti izuzeća za zemlje koje su zaostale za drugima, dakle, sa posebnim režimom, barem privremenim režimom, kako bi se te zemlje mogle oporaviti i onda uhvatiti korak s ostalima. Hvala, gospodine Pitideus. Hvala, gospodine predsjedatelju. Diferencirana integracija je zbunjujuć i nejasan pojam i zbog toga ga je teško razumjeti. Neke zemlje članice zapravo nastoje postići različite skrivene ciljeve, a to je uništavanje europskih struktura kako bi se došlo upravo do Europe sa više razina kako bi u Europi postojale zemlje koje su jače, one koje su slabije, zemlje koje su u središtu i zemlje koje su isključene. I to podsjeća e, na ono što je napisao Orwell u životinskoj farmi, odnosno da su neki, svi jednaki, ali neki su jednaki od drugih. To također se odražava i na donošenje odluka u Europskoj uniji, jer se time želi oslabiti e, one manje zemlje koje su zbog toga manje sposobne štititi svoje interese. Ako se ne budemo o tome suprotstavili, Europska unija će ovdje proživjeti e, Orvelovsku 1984. Hvala, prihvaćate li pravi karton gospodina Lajnena? Gospodine kolega, vi ste upravo rekli da su sve životinje E, jednake, no neke su jednakije. E, mi e, tu imamo velike i male države članice, no kod 27, 28 država članica mi ne možemo čekati da svi budu sposobni učiniti nešto. Neke države moraju ići dalje kao što se to već i dogodilo a vrata su otvorena za sve. Neke, sve životinje jesu jednake, ali su neke brže od drugih. Evo, u tome je jedino stvar. Hvala, kolega. Kao što znate vi i znamo svi, Europska unija se temelji na nekim načelima i vrijednostima. Jedno od tih načela je i načelo jednakosti, solidarnosti i e, ravnopravne suradnje. Dakle, sve zemlje moraju biti jednake i tako i surađivati. Nije moguće da jače zemlje nameću svoju volju drugima. Moramo se međusobno razumjeti i tako surađivati. U nekim područjima, međutim, napreduje se samo u skladu sa interesima najjačih. To nije dopustivo, ne možemo dopustiti isključenje slabih zemalja. Hvala riječima povjerenica Jurova. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, ovo izvješće je dobrodošla reakcija na našu bijelu knjigu o budućnosti Europe i na naše rasprave prije sastanka na vrhu Sibiju. Kao što je rečeno, Imamo različita mišljenja o tome što to znači diferencirana integracija i o tome je li to dobro ili ne. U nekim zemljama članicama ovo se smatra pozitivnim korakom ka jačoj integraciji, no s druge strane neke zemlje članice smatraju to čimbenikom podjele. Naša bijela e, knjiga o budućnosti Europe donosi pet mogućih scenarija koji su sada predmetom rasprave i treći scenarij bio je opcija za neke da odu dalje, da e, također postanu pozitivni integrač, e, pokretači integracije, a istovremeno da ostanu otvoreni prema onima koji se budu željeli njima priključiti. S godinama vidjeli smo kako takvi postupci mogu pripomoći u suočavanju s izazovima i također pokretati integraciju. Europa je sada u svojoj 20. godini kao i e, Monetarna unija i Schengen i oni su primjeri toga. Evo, sve više zemalja članica su nadahnute time i poželjele su se priključiti takvim oblicima suradnje. Nadam se i vjerujem da će isto vrijediti i za stalnu strukturiranju suradnju PESCO, budući da Europska unija sada više nego ikad mora se čvrsto suprotstaviti e, izazovima i e, postaviti se prema e, promijenjenom e, svjetskom poredku. Također e, imamo i druge izazove koji su pred nama, poput uspostave ureda tužitelja, a 2017. godine 20 od 25 pet zemalja članica, jer su tri zatražile izuzeće, dakle 20 zemalja članica je dogovorilo pojačanu suradnju u cilju uspostave ovog ključnog čimbenika za borbu protiv e, kaznenih dijela na teret europskog proračuna. Od tada su se tome priključile i druge zemlje članice, a one koje još nisu, nadam se da će to učiniti. No, diferencirana integracija e, odnosi se na e, drugu opciju, plan B, dakle e, suodlučivanje i e, zajedničko donošenje odluka još vrijedi za, za Uniju i e, on mora otvoriti svoja vrata svima koja se želje njoj priključiti. Zbog toga je komisija prošle godine započela raspravu o uključivijem i učinkovitijem donošenju odluka na demokratski način kako bismo iskoristili što bolje odredbe europskih ugovora koji su na snazi. Dakle, da se omogući također kvalificirana većina o donošenju odluka o vanjskoj politici, poreznoj politici ili u zaštiti okoliša. Time ćemo spriječiti zastoje i blokade i također ćemo primijeniti pojačanu suradnju tamo gdje e, jednoglasnost e, nije potrebna i tamo gdje je Unija također bliža građanima i Europska komisija sada e, očekuje vašu potporu u tome. Hvala, gospođo povjerenice. Ovime zaključujemo raspravu, glasovanje će se održati danas. Evo, prelazimo sada na drugo izvješće na dnevnom redu. A to je izvješće Leinen i TUM. pod naslovom Strateška istraga Europskog ombudsmana o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća Europske unije i daću riječ obojici izvjestitelja. Đolajne nema riječ. Poštovane kolegice i kolege, gospođo povjerenice, građani i građanke očekuju da odluke, a prije svega zakoni, budu razumljivi. To znači da cijeli proces donošenja odluka bude transparentan. To očekuju i u, kod kuće u nacionalnim državama, a još više to očekuju da je Europska unija, jer Nužno je da je Brisel udaljeniji od ljudi i stoga je tu potrebno još više transparentnosti na europskoj razini nego što je to slučaj na nacionalnoj razini. Imamo situaciju da ovaj parlament je otvoreni dom. Sve što mi radimo može se pratiti. Naše se sjednice prenose na internetu, naši su odbori otvoreni, pripremne sjednice su otvorene. Znači mi smo jedan od najtransparentnijih parlamenta svijeta na to možemo biti ponosni. No, kod drugih zakonodavnih tijela, naime vijeća ministara, situacija nije takva. Vijeće EU-a još uvijek je neka vrsta crne kutije gdje se mnogo toga događa iza zatvorenih vrata. Nešto se tu poboljšalo, ali i dalje je to udaljeno od standarda koji mi zahtijevamo. I E, mi moramo zahtijevati da i drugi, e, taj drugi dom, to jest Vijeće EU-a, također bude transparentno. Ne samo kod donošenja e, zakona, već i kod 150 pripremnih skupina koje su potpuno netransparentne. I ombudsmanica se pozabavila ovom temom, izradila je izvješće na koje se mi ovdje pozivamo mi ovdje u parlamentu zahtijevamo punu transparentnost u e, drugom zakonodavnom tijelu, znači vijeću EU-a. Njihove sjednice trebaju biti otvorene za javnost i e, pripremne sjednice također. To je povezano sa drugom praksom e, čuvanja tajnosti dokumenata. Većina dokumenata vijeća imaju oznaku ograničeno, ali u Briselu ništa ne treba biti ograničeno. Mi znamo da svaki dokument dođe na svjetlo javnosti i mislim da je to jedna zastarjela konstrukcija. Vijeće ministara mora mnogo pažljivije sortirati e, što je doista e, treba biti označeno kao povjerljivo, a što ne, odnosno što može biti priopćeno javnosti. Transparentnost u vijeću ministara nužna je radi toga što ministri često dolaze iz nacionalnih glavnih gradova u Briselu odluče e, jedno, a onda kod kuće pričaju nešto drugo. I s obzirom da im se ništa ne može dokazati, nema javnih zapisa o tome. Vrlo je teško tu e, reći e, kako je predstavnik nacionalne vlade glasovao. Tu se pričaju razno razne priče kojima se može vjerovati ili ne. E, I ovo je naprosto sredstvo za teorije zavjere i imamo toliko populista, toliko nacionalista koji rado naprosto prezentiraju takve priče i mislim da je sada zrelo zreo trenutak da se ovakvom transparentnošću da dobar primjer i e, da se dobrim vođenjem e, vlade da, da primjer i stoga zahvaljujem kolegici Tom i svima koji su surađivali s nama na ovom izvješću i nadam se da će na plenumu u 12 sati to izvješće dobiti veliku većinu. Hvala gospodine Lajnen. Gospođo Tum imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kolege, povjerenice. Na početku Želim e, zahvaliti gospođi Rajli na njezinom radu. Prije gotovo dvije godine otvorila je istragu o transparentnosti u vijeću i zaključila je da je sadašnja praksa koju se vijeće koristi zapravo loše u upravljanje, naročito kada je riječ o tome da se propušta zapilježavanje stavova zemlja članica u pripremnim skupinama gospođa Rajli je uputila pismo o tome vijeću, ali oni nisu odgovorili, zamislite. E, I zbog toga se obratila parlamentu za potporu na e, prvom sastanku o tom pitanju. Austrijsko predsjedništvo obećalo je pozabaviti s ovim problemom ili barem e, dati objašnjenje. No, sada je predsjedništvo završilo i ništa se nije dogodilo. Nadamo se da će se nešto promijeniti pod rumunjskim predsjedništvom. Transparentnost u vijeću je već tema rasprave 25 godina, no nije se mnogo promijenilo male pobjede koje smo tu ostvarili prvi put pristupa dokumentima i javnim raspravama su zapravo postignute zahvaljujući e, ombudsmanu i parlamentu i zbog toga smo mi ovdje katalizator promjena. Iako vijeće još uvijek smatra da se zapravo bavi čistom diplomacijom, e, Uloga institucija se s vremenom promijenila. Vijeće i parlament su sada zakonodavci i zbog toga Njihov e, se rad mora odvijati na sličan način. Parlament je postao transparentnijim, e, svi sastanci odbora kao što je upravo spomenula Joja Leiden, su otvoreni javnosti i dostupni su svi dokumenti. Dakle, naš e, stav je svima jasan. Logično je dakle da bi se isto trebalo primijeniti i na vijeća, naročito na sastanke korepera. U ugovorima jasno stoji da se odluke moraju donositi što bliže građanima, a to vrijedi naročito sada za e, ovo nemirno vrijeme s obzirom na Brexit, e, jer u ovom trenutku moramo biti što otvoreni i što bliže ljudima. To znači da sve institucije imaju obvezu biti otvorene i transparentne. To je ključno za odgovornost. No, postoji i nesrazmjer između suzagonodavaca kada parlament e, E, kada nije zadovoljen nekim e, ishodima vijeć može upirati se u zemlje e, članice u parlament, ali zapravo ono što javnost ne vidi da postoji borba između parlamenta i vijeća. Možda zemlje članice imaju čvrste stavove o tome, ali ukrivljavaju Brisel za to i to je problematično za parlamenti i za medije i nacionalne parlamente koje se kasno izvještava o odlukama njihovih vlada i vijeća, ako uopće ponekad ih se ne obavještava o tome. E, imamo neke aspekte koje smo naglasili upravo u tom izvješću, a inače zahvaljujem i Olajnenu na dobroj suradnji i na odboru. I također molim kolege da podržaju ove, ovo izvješće i e, pokažu time da se ovaj dom zalaže za transparentan demokratski proces. Hvala. Hvala. Sada otvaram spontano javljanje za riječ. Četiri kolege su se javile. Gospođa Knići. Hvala gospodine predsjedatelju. Transparentnost europskog zakonodavnog procesa je bitan preduvjet kako bi se ojačalo povjerenje u europski projekt. Građani moraju u potpunosti koristiti svoje pravo da budu obavješeni o kretanju europskog zakonodavstva i moraju također i upoznati se sa stavovima svojih zastupnika koji su zabrane izravno u ovaj parlament ili neizravno putem predstavnika vlada u vijeća. Europsku uniju E, njezini protivnici ne mogu opisivati kao crnu kutiju u kojoj se iza zatvorenih vrata odvijaju trgovine interesima. E, to je potpuno e, pogrešna slika, ali u svakom slučaju mi se moramo zalagati za transparentnost. Kao što i priznaje sama gospođa O'Reilly, učinjeno je u posljednjim godinama mnogo toga kako bi se osigurala transparentnost u parlamentu, a zbog toga i vijeće kao su zakonodavac u svojem ustrojstvu i praksi mora osigurati više standarde transparentnosti prema preporukama Europskog ombudsmana, naročito razradom jasnih i definiranih kriterija za klasificiranje e, takozvanih graničnih dokumenata. Hvala. Mim, domnu Marijas. Hvala, gospodin Marijas. Zahvaljujem. E, tema o kojoj danas govorimo je osobito važna. 1993. je e, izdana knjiga e, Europskog ombudsmana i već tada je bilo riječ o transparentnosti. Mi smo ovdje imamo apsurdni teatar. Vijeće ima dvije uloge. S jedne strane to je izvršni organ, a istovremeno je i zakonodavni organ i budući da je i zakonodavni organ mora e, djelovati transparentno. E, mi moramo moći vidjeti sve dokumente, pročitati što su države rekle, kako su države glasovale. To je jako važno kako bismo provodili svoju parlamentarnu kontrolu. Jer zastupnici nacionalnih parlamenta e, na taj način e, ne mogu doznati kako se glasovalo u vijeću, a građani tek ne mogu doznati. Mi moramo imati konkretne mogućnosti e, i rad e, Europskog ombudsmana je jako važan u tom svjetlu osim toga, treba nam i transparentnost u Euroskupini, jer tamo se donose vrlo važne odluke koje su odlučujuće za gospodarstvo cijele Europske unije. Gospođa Hauken. E, pohvaljujem ombudsmana na izvrsnom izvješću. Ovo je doista srž demokratskog deficita u Europskoj uniji. Čini se da je ovo nešto što je udaljeno sa svim tim jezicima, ali ne. Nacionalni parlamenti, nacionalni mediji ne vide što njihove vlastice vlade rade, a pogotovo ne vide što druge vlade rade. Zamisliti da vaš nacionalni parlament jednom mjesečno kaže parlament je usvojio ovo ili ono, a pri tome ne znate kako je tekla ta rasprava, što je koji predstavnik rekao i tako dalje. To bi bilo strašno, a upravo tako djeluje vijeće. Oni djeluju kao da su među vladina institucija, a ne europska zakonodavna institucija. Njihovo, kao da su diplomati, a ne e, državni službenici. Zahvaljujem ombudsmanici što je to naglasila Nadam se da ćemo ne samo podržati ovo izvješće, već da ćete svi to naglašavati u vašim izbornim kampanjama kako bi vaše vlade to podržale, jer onda ćemo moći nešto učiniti povodom ovog deficita. Imate plavu karticu e, gospođe Grapini. Hvala vam. Dragi kolege, ja se slažem da mi znamo premalo premalo toga što bi bilo točno, a previše toga što je netočno. Građani nemaju odgovarajuće informacije oko toga što se ovdje događa. Vrlo često oni krive Europsku uniju ne nacionalne e, e, administracije. No kako osigurati bolje informacije o odgovornostima na razini Europske unije i o tome što se radi na nacionalnoj i subnacionalnoj razini? često e, tu ima određene zabune i mislim da je neka ta zabuna namjerna vezano uz subsidijarnost i ulogu europskih institucija. Evo, kratko ću reći, naravno da se slažem, a upravo sam to htjela i opisati, gospođo Grapini. Ako čitamo izvješće ombudsmanice, onda je jasno da imamo vrlo dobre alate za rješavanje ovog problema, a nacionalni mediji, nacionalni parlamenti e, moraju slijediti što vlada radi. E, oni e, su prisiljeni pratiti što radi druga strana zakonodavnog procesa ovdje mogu slijediti što mi radimo. To samo po sebi nije problem nacionalni zakoni su nekako kao izuzeti iz demokracije. I mislim da je ovo izvješće izvrstan da se s tim pozabavimo. Hvala gospođa Evi. Hvala gospodine predsjedatelju. Prečesto e, Europu europski građani smatraju previše udaljenom i ako razgovarate s ljudima, očito je da njima nije jasno tko što odlučuje parlament, komisija, vijeće. I istina je kao što su rekli kolege da parlament e, u svojem radu ima veliku mjeru transparentnosti, no kako možemo kriviti europske građane što imaju tako mišljenje zato jer od jedna od institucija radi iza zatvorenih vrata. To je vijeće i ono se ponaša kao da e, igra poker sa sakrivenim kartama. Dakle, vijeće radi na taj način, a mi nemamo pojma o stavu igrača pokera, odnosno zemalja članica. Za tim stolom e, igraju se doista važne partije za budućnost e, građana i same Europe, ali na taj način se gaze načela javnosti i transparentnosti i krši se pravo europskih građana da znaju koje se odluke donose, koje donose njihovi zastupnici. To nije naša Europa i nadam se da ona nije zavedena na pravi put e, i to nepovratno. Hvala. Hvala gospođo Emi i sada ponovno povjerenica Jurova. Poštovani zastupnici, počet ću sa komentarom da nije na komisiji da komentira interne procedure vijeća Međutim, komisija je uvijek bila opredjeljena prema jačanju transparentnosti zakonodavnog procesa općenito, jer e, to je dio naše zajedničke odgovornosti. Komisija je um, preuzela svoju funkciju sa opredjeljenošću jačanja transparentnosti. Povjerenici, i njihovi kabineti i generalni direktori se sastaju samo sa predstavnicima interesa koji su u registru transparentnosti. Mi smo to predložili i parlamentu i vijeću i nadamo se da će se tri institucije sve dogovoriti oko toga kako bi taj registar transparentnosti bio obvezujuć za lobiste. Mi također objavljujemo informacije o tim sastancima i o um, rashodima e, misija Europskih komisije. Imamo i e, pravila koja zahtijevaju jaču transparentnost i dali smo doista e, pristup, veliki pristup informacijama o trgovinskim pregovorima, a također i za vrijeme pregovora o Brexitu smo dali veliki pristup informacijama. Na temelju predloga komisije ovaj parlament i vijeće su se s nama složili o novom međuinstitucionalnom sporazumu o boljem e, zakonodavstvu koje uključuje zajedničku opredjeljenost e, jačanja transparentnosti zakonodavnih postupaka uključujući koliko je to primjereno, trilateralne pregovore i e, poboljšanje komunikacije s javnošću. Kao što vaše izvješće e, primjećuje, vaš rad nastavlja sa uslugama tri institucije koje e, razvijaju zajednički zakonodavni portal koji mi zajednički uspostavljamo. To će biti način da ne specijalisti pristupaju informacijama o Um, zakonodavnim postupcima koji su u toku. Dosta informacija već je na raspolaganju ako znate gdje tražiti, no nije uvijek e, lako naći te informacije, osobito osobama koje nisu stručnjaci. A ovaj portal bi to trebao promijeniti. Ako ili parlament ili vijeće žele objaviti dodatne informacije u odnosu na ono što je sada na raspolaganju, ovo bi bio logično mjesto da se to i učini. Hvala vam. Hvala vam gospođo povjerenice. Time završavamo ovu raspravu, a glasovanje je danas. E sada e, pozdravljam povjerenicu koja je došla e, na e, raspravu o slučaju kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava prvo izvješće je izvješće o Azerbajdžanu. Posebno slučaj Mehmana Husenova. Tu ću zamoliti Rebeku Harms, koju pozdravljam, da preuzme riječ. Dobro jutro, da, gospođo povjerenice. E, situacija, nadam se da Azerbeđan prati ovu raspravu. E, u internetskim novinama Azeri Daily jučer sam pročitala članak u kojem e, zbog kojeg u kojem ja i kolege koje su radile na ovoj rezoluciji se nas se optužuje za jednu zavjeru protiv Azerbajdžana. Ja preporučujem novinarima to, tih novina da se buduće obrate nama prije nego što tako nešto napišu i, i e, nadam se e, da e, će sljedeći put nastojati popričati s nama. Ja sam i pokušala s njima razgovarati prije ove rezolucije, ali nije mi to uspjelo. Moj kolega iz Euronesta Fuad Muhano je sada ministar u azerbejdžanskoj vladi i on jako dobro zna da moja želja u ovoj radu Euronesta je uvijek bila izgradnja dobrih i pouzdanih odnosa između nas zastupnika. Zašto imamo ovu raspravu u slučaju kršenja ljudskih prava? Zato što smo zabrinuti za sudbinu Mehmeda Husenova, Mehmana Husenova koji je od prosinca prošle godine e, štrajka glađu zbog toga što, je, što mu se prijeti da će prije kraja njegovog e, zatvora, e, zatvorske kazne na koju je osuđen, biti ponovno osuđen i to 5 do 7 godina i to prije kraja njegove prve zatvorske kazne. Ta situacija nije jedinstvena situacija. E, Forum za civilno društvo u Euronestu nas je obavijestio da taj model da se, e, se sada ponavlja po peti put i tu e, mi imamo zabrinutost oko Mehmana Husenova, a e, s obzirom na ponavljanje takvih slučajeva stavili smo to na dnevni red. Mi e, apeliramo od NATO da se Mehmana Huseinova oslobodi. Mi apeliramo na suce da se takav inscenirani postupak protiv njega ne ponovi. E, Mehman se je zaslužan za rasvjetljavanje korupcije u Vijeću Europe i zato je sada u zatvoru on e, ne e, samo da se e, bavio problemima u Azerbajdžanu, već i problemima korumpiranih političara, primjerice u Njemačkoj i Italiji i stoga je ispravno da Europski parlament se založi za njegovo bezuvjetno oslobođenje. Zahvaljujem na pozornosti. Gospodin Korao, dvije minute. Hvala vam. Dobro jutro. Čini mi se da za predsjednika Alijeva gotovo da više nema granica. E, poruka je jasna, niko se ne smije usuditi rasvijetliti e, korupciju u javnoj sferi u Azerbajdžanu. U slučaju Mehmana e, Husenova E, on je novinar i bloger koji je opetovano ga je policija maltretirala, mučila i u sve tim fabriciranim optužbama nove e, optužbe su jasno politički motivirane i e, tu su samo kako bi ugušile ovaj glas koji se bori za ljudska prava. Gospodin Husenov je optužen za, e, klevetu protiv istih e, tih e, dužnosnika koji, koji su ga mučili. Zašto je za Što je očekivati od zemlje koja je tek na 180. mjestu po transparentnosti i suzbijanju korupcije? Europska unija sada pregovara o novom sporazumu sa Azerbeđanom koji bi se trebao temeljiti na vladavini prava, ljudskim pravima, dobrom upravljanju i demokratskim reformama. Ja vjerujem da to načelo ne smije ostati samo na papiru i na budući sporazumi se ne bi smjeli potpisivati osim ako se situacija ne promijeni radikalno. Ovakva vrsta postupanja mora odmah završiti i e, bezuvjetno puštanje političkih zatvorenika mora biti prioritet u odnosima između Europske unije i Azerbeđana. Stoga mi pozivamo azerbeđanska nadležna tijela da gospodina Husenova puste iz zatvora zajedno sa deset drugih novinara. Ako to nam ne uspijemo, još uvijek e, opet će se dogoditi da smo ustuknuli u vlastitim načelima i vrijednostima. Gospodin Tenok. E, gotovo je dvije godine od kad je e, Mehman Hoseinov osuđen na dvije godine zbog navodne klevete. Kao dobro poznati bloger koji je rasvijetlio korupciju osoba na vlasti, Uvijek su postojale visoke sumnje da je slučaj protiv njega politički motiviran, a sada nadležna tijela nastoje eh, ga dodatno optužiti i eh, ovo sigurno nije izolirani slučaj Ovog mjeseca je bilo pet sličnih slučajeva u kojem su optužbe podignute protiv onih e, čije su kazne e, na isteku. Ništa od toga nije iznenađujuće s obzirom na e, grozan, grozno povijest Azerbeđana u odnosu na slobodu tiska tek na 180 i nekom mjestu na indeksu slobode meni je e, drago što mogu reći nešto ovdje, osobito e, što je njegovo zdravlje ugroženo zbog ovog djelomičnog štrajka glađu. Pozivam da ga se oslobodi i da ga se ne optužuje dalje. Azerbeđan je e, zemlja istočnog susjedstva s kojom EU unija ima dobre odnose. Hvala. Urban Krespo, tri minute. Urban Krespo gospodine predsjedniče. Korupcija je endemična u Azerbejdžanu i svatko tko se usudi govoriti protiv e, korupcije se zatvara i e, mučen je. To je realnost situacije i to je situacija s kojom je suočen Mehmen Huseinov koji je suočen sa sedam dodatnih e, optužbi Eh, vezano dodatno na one zbog koje radi se o korumpiranim dužnosnicima i korumpiranoj vladajućoj eliti u Azerbeđanu. Ta elita je uključena u tajnoj zavjeri kako bi kupila luksuznu robu u Europi i sustavno krši ljudska prava na koordinirani način E, kupujući zapravo političare i novinare u Europi kako bi zaustavili bilo kakav, bilo kakav kriticizam usmjeren prema e, predsjedniku i prikazati zemlju u jednom pozitivnom svjetlu i radi se o takozvanoj kavijar diplomaciji. Pedro Agramon e, morao je odstupiti iz parlamentarne skupštine Vijeća Europe nakon ovog i drugih skandala, no korupcija čini se je zaista endemična u njegovoj stranci EPP-u i on je još uvijek član Španjolskog senata. Korupcija je također endemična u e, programima iskorištavanja e, prirodnih resursa. E, Dakle, na neki način mi prljamo naše ruke e, u e, e, Azerbeđanu, o tome nismo govorili, u, radi se o cjevovodima u Južnom Kafkazu, Radi se o jednoj prijenosnoj mreži i radi se o projektu British Petroleuma koji zapravo sudjeluje u tom programu e, poboljšavanju imidža Azerbejdžana. Dakle, Europe je uključena u to kroz koridor na e, Južnom e, Kavkazu. E, dakle, ne postoji poštivanje slobodo, slobode tiska, slobode očuvanja i poštivanja ljudskih prava u Azerbeđavana. Nedavno smo odobrili otvaranje e, sporazuma o pridruživanju sa tom zemljom e, temeljem e, pretpostavke da će politički zatvorenici biti pušteni. To se nije dogodilo. Dakle, radilo se istragama o pranju novca ponovno u okviru aktivnosti a španjolske vlasti koriste sve sredstvo kako bi istražili e, senatora Sedra e, Kamona i e, kako bi odstupio sa svoje pozicije u Senatu. Dakle, govorimo o vanjskoj politici i politici susjedstva Europske unije, no nažalost postoje različiti interesi koji su u igri, koji nam dovode do toga, do situacije kada ne možemo djelovati zbog toga što su jačiti interesi i zapravo to nas Hvala gospodine predsjedniče, dobro jutro povjerenice i e, kolege. Dakle, za, e, e, tužno je da ponovno moram raspravljati o, o situaciji ljudskih prava u Azerbejdžanu borci se ljudska prava kao što je e, Mehmana Huseinova koji e, zapravo razsvjetljuju korupcije, oni se bacaju u zatvor i oni su mučeni. Dakle, to je e, jedan sustavno djelovanje protiv ljudskih prava. Komisija je potpisala partnerski sporazum sa Azerbeđanom. Međutim, to moramo dovesti u pitanje kondicionalnost. Svaki sporazum o partnerstvu sa bilo kojom zemljom ne mogu biti biti isprika e, da se tolerira kršenja ljudskih e, prava. Zapravo puno e, kolega je spomenulo Azerbejdžan je 163. na e, popisu od 180. E, na popisu slobode tiska 2018. godine. To je vrlo e, nisko mjesto. Deset novinara je trenutno u zatvoru, ali postoji i niz blogera i web stranica koji su ugroženi i zapravo neki od najboljih umova te zemlje su otišli zemlje zato jer je njihova sloboda ugrožena, njihova obitelj je bila izložena zastrašivanju. I upravo zastrašivanje koje smo vidjeli ili e, sa e, i dolaza e, sa dolaskom određenih videa u javnost ogromno trošenje to pokazuje koliko je veliki pritisak na e, novinare i na tisak u Azerbajdžanu, ali e, također e, vođe oporbe i građanskog društva općenito. Situacija ljudskih prava u Azerbejdžanu je vrlo loša. Radi se o zastrašivanju, o kaznama, zatvaranju i sve to je naravno izravno kršenje obveza Azerbeđana vezano za Europsku konvenciju ljudskih prava, isto tako e, presuda e, Europskog suda ljudskih prava. Kada tražimo novi sporazum između Europske unije i Azerbeđana, važno je da potvrdimo našu predanost, kondicionalnosti, uvjetovanosti e, ovog sporazuma o e, partnerstvu koji ovisi o e, poštivanju ljudskih prava, dobrom vladanju i naravno poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda. Oni moraju biti u samoj srži tog sporazuma. Dakle, to su također uvjeti za davanje suglasnosti ovog doma u jednoj kasnijoj fazi. Kada gledamo novi e, sporazum o partnerstvu i budući da se ovi e, borci za ljudska prava e, zastrašuju, mi očekujemo od Europske komisije i od gospođe Mogherini da osudi kršenje ljudskih prava u Azerbejdžanu na najsnažniji način, da nam se priključi u pozivu da se oslobode politički, politički zatvorenici i novinari. Hvala lijepa. E, gospođa Gomeš, dvije minute. Kada govorimo o ljudskim pravima i vladavini prava koje su osnova našeg djelovanja, a isto tako našeg djelovanja prema trećim zemljama kroz e, sporazume koje smo ispregovarali ili koje pregovaramo sa Azerbejdžanom, to nije retorika radi se o ljudima kao što ste vi, povjerenice Malštrem, gospođo eh, Mogherini, koja treba osigurati da se to dogodi. I u slučaju Azerbeđana to je zaista skandalozno ono što se događa. I kao što je slučaj Mehmana Huseinova, kako on pokazuje, i mnogi drugi aktivisti, Išmailova, Memedova, Akman Eh, koji je, zapravo otet u Gruziju, doveden u azerbeđan da, ga bude, eh, da bude mučen u zatvoru. A zašto? Zato jer su to hrabri ljudi koji žele razgolititi eh, korupciju koja označava režim Alijeva. To je strašno da unatoč svim tim načelima da ljudi ipak pregovaraju i ono što predlažu ovom parlamentu jest da se složi sa sporazuma. To je zapravo sramotno. Mi očekujemo da se ispunjavaju oni temeljna, načela. A situacija je upravo ono što su kolege opisali, koji su govorili ranije, a u slučaju e, Mehmana Husajnova se pokazuje razinu pritiska i e, mučenja s kojim su izloženi ti ljudi Ovaj tjedan jedan od naših e, kolik Nikolaj je uputio pismo koje je, na, je bio prisiljen napisati jer kada pročitate to pismo to me podsjeća na pisma koje su morali pisati ljudi u moje zemlji pod diktaturom E, dakle recimo u Rumunjskoj pod Čaušeskom, dakle e, predstavljati kao da je sve u redu i pokušati nas e, spriječiti da ne usvojimo ovu rezoluciju. Ono što je strašno je ono spomenuo kolega jest korupcija koja postoji u Europskoj uniji kao što pokazuju kao i političari u ovom e, parlamentu kao 2013. na izborima u e, Azerbejdžanu su zaista bili kupljeni od strane tog režima. Mi ne smijemo dopustiti da se to e, nastavi. Ne radi se samo o borbi protiv korupcije, nego se radi o Europskoj uniji. Gospođa Zovko Željana

pozivam medije e, Gospodin Mehman Husseinov je u štrajku glađu boreći se protiv, e, protiv nepravde. Puno je e, još zatvorenika savjesti u Azabrni. Gospodin Muhtarli je bio otet od strane tajnih službi u Gruziji. E, režim u Baku očito se ne ograničava samo na svoj teritorij, već oni e, zapravo izvoze svoj e, režim, odnosno protjerivanje svojih potevnika, recimo otmicom gospodina Muhtanlija. Postoje drugi načini kako se može obavljati progon e, e, političkih protivnika, recimo korištenje Interpela koji traže e, ekstradiciju njihovih političkih pronika. Isto tako Kina i Rusija vrlo često zloporabljuju Interpole. Interpol se bori protiv izručivanja tih političkih protivnika Interpol ne smije biti uključen u e, pitanja političkoj prirodi. Oni koriste uvijek taj članak kada Interpol odbija zapravo e, izručenje tih zastupnika. To je e, način kako se može zaštititi slobodu mišljenja u Azerbođene. Eh, dakle, jedan od načina jest da eh, podupremo nevladine organizacije koje se bave tim pitanjima. Eh, gospođa Post. Dobro jutro kolege i povjerenice. Radi se o trećoj rezoluciji zbog kršenja ljudskih prava u Azerbeđanu. tijekom ovog mandata. Zaista je vrijeme da vlada Azerbeđan da ozbiljno shvati naše zahtjeve. Ja zahtijevam trenutno i bezuvjetno puštanje na slobodu gospodina Mehmana Husojmana kao i druge e, borce za ljudske prave, aktiviste, političke protivnike, e, aktiviste koji se bore protiv e, korupcije i blogera, odnosno novinare u Azerbejdžanu. Oni su uhićeni i mučeni su zbog toga što su koristili slobodu e, savjesti i govora i što su kritizirali svoju vladu. To nije zločin. Stoga azerbeđanski dužnosti to je pravo. To im želim reći. Neki od tih ljudi e, tu služe zatvorske kazne deset godina samo zato što su izraživali sve prosvjede protiv e, korupcije u vlasti. Europska unija ne može biti, e, ne može šutke to e, promatrati kad gleda ove, e, ovaj razvoj događaja u Azerbajdžane. Ne možemo tolerirati mučenje isto tako kojima su izloženi aktivisti LGBT zajednice i sa tim ako se ne udovolji zahtjevima onda Europska unija treba poduzeti mjere, sankcije prema odgovornim dužnosnicima. Europska komisija treba suspendirati svo financiranje eh, Azerbeđana, eh, dakle poduzeća, infrastruktura i eh, drugih tijela. Gospodin Karimin, minutu i pol. Gospodine predsjedniče, povjerenice, kao predsjednik izaslanstva za odnose sa Južnim Kavkazom E, vidjeli smo um, pogoršanje odnosa sa Azerbejdžane mjesecom za mjesecu, godinu za godine e, e, napredak. Um, otrebali smo nadali smo se da će opipljiv biti napredak. Europska unija koja zagovara slobodu govora ne smije nikada zatvarati oči prema Um, mučenju bilo kojeg pojedinca od strane bilo koje vlade, bez obzira koliko je um, veliki napredak u međunarodnim sporazumima. Ne smijemo zapravo um, odustati od pojedinaca. Sa tim pojedincima na umu puno je u rezoluciji koja je pred nama danas koje naš parlament mora pojačati poruku pozivanjem komisije i e, Europsku službu za vanjsko djelovanje da zaista traže e, da Azerbejdžan e, pruži odgovarajuću zaštitu onima koji su optuženi za te oružje, da, da im osigura pravna pomoć, medicinska pomoć i da im se osigura posjeti obitelji snažan odnos koji smo izgradili sa Azerbeđanom eh, je već doveo do pozitivnih rezultata i pružanje ehm, zapravo mogućnosti da europsko eh, izaslanstvo posjeti gospodin Huseinova jest način razrješenja situacije i, i na posljedku naši odnosi uvijek moraju odražavati naše vrijednosti, ali isto tako mora, moraju poštivati sve naše partnere. Hvala vam lijepa. Gospodin Nikolaj, dvije i pol minute. Izvjestitelj e, sam Europskog parlamenta za Azerbeđan i e, želim reći sljedeće. Imamo tri rezolucije koje, e, koje se odnose na stanje ljudskih prava. Izvješće Europske unije o Azerbeđanu se razvijao na pozitivan način i pripremamo sporazum o partnerstvu i smatram da je to dobra prilika da imamo ozbiljnu raspravu o učincima koraka koje je Europski e, parlament poduzeo u odnosu na treće zemlje. Svi smo radili u dobroj vjeri i pokušali smo imati konstruktivni dijalog s vlastima. I prisjetimo se da Imali, postigli smo uspjeh vezano za ljudska prava, kao što je gospodin Tomatov, i pokušali smo e, zapravo razriješiti stvari na jedan pristojan način. Europski parlament je također poduzeo korake u e, diplomaciju, u jednom dosljednom dijalogu što je oslobodilo 146 ljudi, to je dobro no sada smo pomno e, razmotrili navode i situaciju e, Regi Free Europe, a istodobno dobila sam objašnjenja e, dati su službene izjave administrativnih i kontrolnih tijela i rečeno je da je jedan od njihovih inspektora inspektora napadnut iz zasjede, također vidimo da je gospodin Huseinov u štrajku glađu i to je potvrđeno. Vjerujem kolege da kada napravimo rezoluciju koja je usmjerena na ljudska prava u trećoj zemlji izvan Europske unije, da prvo i osnovno moramo, imamo vrlo jasnu dokumentaciju, moramo slušati sve strane i to u demokratskom e, e, duhu ne smijemo preferirati jedan izvor u odnosu na drugi. E, dakle, moramo se zapravo izbjegavati lažne vijesti ukoliko će to imati negativne posljedice na naše diplomatsko djelovanje. Prihvaćate li plavu karticu Ane Gomes? Možete postaviti pitanje. Gospođo Nikolaj, slažete li se s tvrdnjom da je potpuno neprihvatljivo da azerbejdžanski režim potkupljuje europske političare poput Pedra Gramonta Španjolskoj, a da se to ne istražuje. Slažete li se s tvrdnjom da to potkopava vjerodostojnost europskih političara i europskog djelovanja ako političari dopuste da ih potkupi e, režim poput onoga predsjednika Alijeva. Hvala Ana na pitanju. Potpuno se slažem s vama. Nisam upoznata sa španjolskom političkom situacijom, e, ovo čujem prvi puta i nadam se da će se to rasvijetliti. Nadam se da imate i potkrepu za te navode na teret tog političara, jer to ne bi bilo prihvatljivo. No, mi moramo glasovati na o tome da se treba spriječiti zatvaranje i izostavljanje zatvorenika. Europski parlament mora nešto učiniti po tom pitanju. Hvala, gospodin Castaldo. Ne, isprike. Ispričava se predsjednik. Gospodine predsjedatelju, ova ponosna južnokavkaska država je nedavno prije godinu dana proslavila obljetnicu svoje nezavisnosti. A što se tada dogodilo? Tijekom svečanosti četiri organizatora jednog neovisnog skupa su pritvorena. Je li to republika koja želi postati važnim igračem na međunarodnom e, planu i koja ima sve uže veze sa Europskom unijom. Je li to zemlja koja štiti prava svojih građana? Pa ne, ne čini mi se da je uvijek tako, a mi imamo posebne veze sa ovom zemljom jer moja baka je rođena u Baku u 1916. godine i u siječnju će e, imati 103 godine i ona priča divne priče o svojem djetinstvu u Azerbejdžanu. Dakle, moramo biti svjesni činjenice da u e, istom trenutku kada jačamo svoje ugovorne veze sa Azerbejdžanom, Azerbejdžan se odvraća od svojih međunarodno preuzetih obveza u Vijeću Europe, u OSS-u i Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe i e, predstavnik za medije OSS-a su s pravom ozbiljno zabrinuti u vezi sa tom situacijom, naročito u vezi sa situacijom gospodina Huseinova. Europski parlament mora doista pozvati komisiju i ESVD da učine sve što mogu da se učini nešto. Dakle, azerbejdžanska vlada ako želi imati sve uže veze sa Europskom unijom mora bezuvjetno pustiti sve političke zatvorenike što uključuje gospodina Mehmana Huseinova. Hvala. Gospodin Castaldo nije ovdje, a ako dođu u međuvremenu dobit će riječ. Gospodin Kolombije, dvije i pol minute. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ovi sastanci četvrkom e, jutro, takozvani sastanci čiste i govore o kršenju ljudskih prava. Evo, Mehmed Hussein je zatvoren zbog prokazivanja autokratskog režima u njegovoj zemlji, ali što je Europska unija to poduzela? 16.12.2016. vijeće je komisiji dalo mandat za pregovaranje o globalnom sporazumu sa Azerbejdžanom. 7.2.2017. godine počeli su pregovori nakon posjeta predsjednika Lijeva u Briselu i 8. siječnja 2018. godine usvojeni su novi prioriteti u tom partnersu među kojima nalazimo i pojednostavljenje režima za vize. Europske države naravno ne žele pokrenuti nov hladni rat s Rusijom, ali ova sitna globalizirajuća politika nastoji fragmentirati Europsku uniju, a, s druge strane se jačaju veze sa režimama poput onoga u Baku. Sada se gradi cjevovod između Azerbejdžana i e, zemalja Europske unije. Dakle, sigurnost e, opskrbe naftom i plinom e, trebala bi međutim više se osloniti na sporazumima s Rusijom. Čini se da je miris benzina opojni od zaštite prava e, ljudi. I Mene zanima e, što e, također i povjerenica misli o ovom novom sporazumu sa Azerbeđanom. Prema novinama La Liberacion čini se da se odbila izjasniti o prethodnom slučaju kršenja ljudskih prava u Azerbeđanu, u slučaju Enise Saharov. Medijska agencija Azerbejdžan e, je to spomenula, ali to nije naišlo na odjek u Europskoj uniji. Članovi a stalno su spremni podučavati nas o demokraciji, no mi ne smijemo zaboraviti ni na mučeništvo armenskog naroda u Karabahu, što je prozroče režim u Baku. Dakle, u slučaju armenskog naroda imamo eklatantan primjer toga. Dakle, nemojmo si olako prati ruke i e, poduzmemo nešto za zaštitu ovih ljudi. Hvala, gospodin Šogor. Prema Amnesty International u Azerbejdžanu e, imamo više od stotinu političkih zatvorenika gdje režim također čvrsto nadzire medije. Prema bratu Mehmeda Husenojeva koji je na glađu, svi poznati aktivisti za ljudska prava i novinari provedu najmanje godinu ili dvije u zatvoru. I to je pogoršano još dodatnom praksom e, prema kojoj Azerska vlasti uvode nove optužbe na teret političkih zatvorenika kojima ističe zatvorska kazna. Ovo je već peti takav slučaj samo u posljednjih nekoliko mjeseci. Azerbejdžan već e, se odobno nastoji štititi od kritike sa zapada koristeći svoj strateški položaj kao regionalni savjetnik E, saveznik u ratu protiv terorizma i e, važne zemlje za Europu kada je riječ o smanjenju ovisnosti o ruskom plinu. No, Azerbejdžan e, koristi posjete zapadnjačkih dužnosnika u pokušajima da se oblaže kritike na račun režima. Europska unija treba jasno pokazati da treba uvesti vladavinu prava, dobro upravljanje i poštovanje ljudskih prava i da se to smatra ozbiljnim pitanjima i zbog toga to treba uvrstiti u nov sporazum sa Azerbejdžanom. Također, Gospodin Husenov mora se odmah i bezuvjetno pustiti i e, azerbejdžanske vlasti moraju baciti sve optužbe na njegov teret. Također moramo zatražiti i e, neposredno i bezuvjetno puštanje i zatora svih političkih zatvorenika, novinara i aktivista za ljudska prava i e, drugih aktivista civilnog društva. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospođa Grapini, dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Povjerenice, dame i gospodo, na samom početku želim reći da je ovo doista nužna rezolucija i moramo se obratiti azerbejdžanskoj vladi i razriješiti ovo pitanje kršenja ljudskih prava. No moramo također govoriti o dijalogu sa Azerbejdžanom i to ne samo po pitanju kršenja ljudskih prava, nego i po pitanju borbe protiv terorizma, regionalne stabilnosti i manipulacija što treba suzbiti. Kada je riječ o demokratskim načelima, Azerbejdžan je te prihvatio kao članica Vijeća Europe i sada vidimo da postoje dvojbe u vezi s time u međunarodnim e, organizacijama kada je riječ o pitanju mas medija. Parlamentarna skupština Euronesta mora to razmotriti jer to predstavlja razlog za zabrinutost. Moramo imati istočno partnerstvo, ali sve zemlje koje su članice istočnog partnerstva moraju shvatiti koliko je važno da e, se usvaja rezolucije poput ove današnje koja je dobro uravnotežena. Tu imamo i dobre elemente, odnosno predlaže se puštanje političkih zatvorenika, novinara i aktivista. Dakle, Azerbejdžan kroči europskim putem i Pri tome treba naglasiti da mi upiramo prstom u e, državu, u vladu, da je ona odgovorna za kršenje ljudskih, e, e, ljudskih prava. Trebamo razgovarati sa Bakovom o ovim pitanjima, a ovaj sporazum sa Azerbejdžanom koji je evo, zaključen 1997. treba se nastaviti. Hvala, gospodin Demesnaker de mensenrechten proberen die te relativeren of te verbloemen ook veel vooruitgang. Mi se moramo aktivirati s argumentom da je, su ostvareni brojni napreci, no eh, želim reći sljedeće. Azerbeđan eh, je glavni eh, glavni izvoznik progonjenih blogera, no to njihovog predsjednika ne brine više od 150 političkih protivnika sjedemu iza rešetaka. Eh, on, svako ko je kritičan eh, na neki način predstavlja ogledalo društva. Ogledalo u kojem društvo ne vidi dobru sliku. Azerbeđan se bori sa siromaštvom, ali politička elita samo slavi. Eh, cijena koju Meman plaća je vrlo visoka. On je prije dvije godine stavljen u zatvor, u ožujku bi zapravo trebao izaći, ali režim sada smišlja nove optužbe koje mogu dovesti do kazne od sedam godina. Važno je da poboljšamo odnose između EU-a i Azerbeđana, ali to može funkcionirati samo ako se čuvaju ljudska prava. Hvala, gospođa Parker. Hvala gospodine predsjedatelju. Sloboda medija je nužan preduvjet za svaku funkcionirajuću demokraciju. Kada političari djeluju bez nadzora medija, povećava se udaljenost između političara i naroda koji oni zastupaju. I nakon toga slijedi korupcija. E, I tu Azerbejdžan ima to doista rasprostranjenu korupciju. Dakle, prema indeksu slobodi medija oni su na 163. mjestu i e, zapravo slučaj Mehmena Husajnova je ilustracija što to znači u stvarnosti, jer je on prokazivao korupciju u Azerbejdžanu i nastoje da se njegova politika otvori narodu. Reporteri bez granica upozoravaju da bi on mogao umreti u zatvoru jer nastavlja sa štrajkom glađu, a stalno se protiv njega podižu izmišljene optužnice. Političari trebaju početi slušati narod i e, također ispraviti propuse u demokraciji i omogućiti razvoj prave istinske slobode medija u toj zemlji. Hvala. Hvala gospodin Kelly. Minuta i pol. Ja osuđujem eh, sadašnju situaciju u Azerbejdžanu kada je riječ o kršenju ljudskih prava i slobode medija. Zabrana kritiziranja vlade protivi se tim slobodama i mora se usuditi. Također, e, politički aktivisti i novinari se stalno suočavaju sa novim optužbama kako se približava kraj njihove zatvorske kazne, jer vlada nastoji ih e, pritvoriti još i duže. Azerbejdžan sudjeluje u istočnom partnerstvu i stoga je preuzeo obveze iz toga i obveze koje proizlaze iz članstva u Vijeću Europe. I to moramo E, na to moramo ukazati azerbejdžanskoj vladi. Dakle, moramo pozvati azerbejdžansku vladu da ispuni svoje međunarodne obveze i također da e, provede presude e, suda za ljudska prava i osigura prava i također da pusti na slobodu one koji su bespravno osuđeni, naročito gospodina Huseinova koji je već spomenut i koji je u štrajku glađu od prosinca 2018. godine. Selektivni kazneni progon mora se obustaviti i također mora se ukloniti zabrana kritiziranja vlade. U zemlji koja se obvezala na vladanje prava, demokraciju i zaštitu ljudskih prava nema mjesta takvim e, odredbama, naročito ako ta zemlja traži veze sa Europskom unijom. Hvala. Gospođa Ward na dvije minute. The EU... Stajalište Europske unije o Azerbejdžanu treba biti čvršće. Civilno društvo djeluje u vrlo neprijateljskom okruženju i neovisni glasovi se zatvaraju ili su prisiljeni pobjeći iz zemlje. Mehmet eh, i Mehmet Hosein sada već štrajka glađu 23. dan i njegove stanje je sve opasnije. Budući da je izložen i eh, mučenju više puta, on je doista u ozbiljnom zdravstvenom stanju. U posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do povećanja u broju šrekova glađu u čitavom svijetu. Imamo slučajeve primjere za Mohamedija u Iranu i oni su svi pod, prisiljeni poduzeti očajničke mjere. Gospođo visoka predstavnice, ova situacija zahtjeva od vas javnu izjavu i također zahtjevanje da e, se u Azerbejdžanu pruži e, sloboda Mehmanu. Europska unija mora osuditi sve zemlje koje očito krše obveze preuzete u području ljudskih prava bez obzira na veze koje imamo s tim e, zemljama. Europska unija i zemlje članice moraju nametnuti sankcije ne samo o predsjedniku, nego i njegovim ministrima koji do sada nisu bili ciljem tih e, sankcija. Hvala. Hvala. Prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo dvojicu kolega koji su se javili. Dakle, gospodin Farija je prvi. Hvala. Bloger i e, ravnatelj instituta Freedom and Safety Mehun Huseinov e, je e, sada politički zatvorenik, ali to nije jedinstven slučaj. Azerbejdžanske vlasti guše prostor aktivizma i prokazivanja korupcije i to arbitranim uhićenjima i osudama. Ovo nije prvi puta da donosimo rezoluciju o ovdje u ovom domu i mislim da je sada trenutak da kažemo da je dosta. Ne možemo više zahtijevati od vlade Azerbejdžana da e, obustavi gušenje slobode medija, nego trebamo tražiti pušenje za slobodu i Mehmana Huseinova i svih ostalih e, aktivista. Azerbejdžanska vlada mora poštovati slobodu ugovora i e, građanske slobode koje su sam temelj naših vrijednosti. Ljudska prava ne mogu biti predmetom pogodbi sve dok se ne obustavi ovakvo postupanje, Europska unija mora obustaviti svu financijsku pomoć e, Azerbejdžanu. Hvala. gospodin Pospišil. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Gospođo povjerenice, Priključujem se svim kolegama koji zahtijevaju zauzimanje čvrstog stajališta prema Azerbejdžanu i slučaju gospodina Huseinova, ali ja sam također i bivši ministar pravosuđa i mislim da trebamo to kritizirati i Azerbejdžan po pitanju vladavine prava koja funkcionira dobro u ovoj zemlji. 2017. godine provedena je e, reforma radnih mjesta u pravosuđu što je spriječilo 90% odvjetnika da obavljaju svoj posao, što znači da nema neovisnog pravosuđa. Politički zatvorenici nisu na odgovarajući način zastupani pred sudovima. Dakle, trebamo imati neovisne odvjetnike koji će biti u mogućnosti obraniti optuženike pred azerbeđanskim sudovima, a toga nema. Dakle, trebamo e, kritizirati također i tu reformu pravosuđa koju sam spomenuo. Hvala, izvolite, vi ste na redu. Hvala vam gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Zahvaljujem na ovoj mogućnosti da raspravimo situaciju ljudskih prava u Azerbeđanu. Vi ste vrlo, mi smo kao i vi vrlo pozorno pratili situaciju u slučaju Mehmana Huseinova. Već 2017. smo e, saznali za to i već smo tada dali izjavu i iskoristit ću ovu priliku da kažem što smo činili zadnje vrijeme. Nakon naše e, posjeta Baku, zahvaljujući našoj suradnji sa azerbajdžanskim vlastima, Europsko izaslanstvo zajedno sa pet misija država članica posjetilo je gospodina Husenova u zatvoru. Posjeta krajem proteklog tjedna utvrdila je da e, on nije e, izložen životnom riziku. Prestao je sa štrajkom glađu i ima medicinsku pomoć. Međutim, E, optužbe protiv njega e, su nevjerodostojne i e, trebalo bi ih srušiti. Mi ovdje imamo kontakte sa odvjetnicima i zatvorskim službama i znam da je imao i posjetu Crvenog križa. Proteklih godina Europska unija je stavila značajan naglasak na situaciju s ljudskim pravima u Azerbajdžanu. Imamo politički dijalog s tom zemljom, uključujući sastanke na visokoj razini i sa odborom odborom za pravosudna pitanja i ljudska prava. E, mi smo prošle godine naglasili da vladavina prava, poštivanje ljudskih e, prava i e, sloboda su ključni aspekti našeg odnosa. Novi sporazum o kojem se pregovora sadržavat će demokratske reforme, vladavinu prava, dobro upravljanje i poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. E, mi e, smo svjesni izazova vezanih uz zaštitu ljudskih prava e, u Azerbajdžanu. Vjerujemo da ćemo to rješavati kroz dijalog, uključujući pregovore o novom sporazumu. Moramo imati kanale komunikacije, izgraditi uzamno povjerenje i slijediti naša uvjerenja u Azerbajdžanu. Mi nastavljamo blisko surađivati sa organizacijama civilnog društva, neovisnim medijima i braniteljima ljudskih prava. E, nastavit ćemo podizati zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u svim našim dijalozima s tom zemljom, a posebice tijekom e, sastanka u Bakuo 5. E, veljače. E, pozorno ćemo pratiti e, razvoj događaja u slučaju Mehmana Huseinova i drugih branitelja ljudskih prava, uključujući e, slučaj gospodina Ismajlova i naravno obavistavit ćemo vas o rezultatima dijaloga po tim pitanjima. Hvala vam povjerenice. Time zaključujemo ovu raspravu, a glasovanje će biti danas. Sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda a to je rasprava o Sudanu. Zamolio bih gospodina Charlesa Tenoka da otvori ovu raspravu minuta i pol. Sa stopom inflacije 102% i vlada ukida subvencije za hranu. E, ne iznenađuje da se u Sudanu protestira. Ono što je počelo kao e, protest e, u odnosu na redove za kruh i sve veći trošak života sad se pretvorilo u protest protiv vlade i režima. Osim toga, kao što je e, budući da predsjednik nastoji ukinuti ograničenje mandata, E, mi vidimo da e, vlada u Katumu brutalno odgovara na ove proteste. E, Već je 40 civila izgubilo svoje živote i neki 2 do 3 tisuće ljudi je uhićeno iz, u pritvoru. Krajnje je vrijeme da predsjednik Bašir odustane od vlasti. On je najdulji šef države e, u cijelome svijetu, iako postoje dva e, naloga za njegovo uhićenje međunarodnih sudova. S obzirom na sigurnosne izuzove koji već sada postoje u Africi, nešto potrebno učiniti po tom pitanju. Gospođa Veržijat. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Već smo usvojili čitav niz rezolucija o Sudanu. Zadnja je bila u ožujku 2018. u odnosu na Sali Omana Muhmana Mahmuda e, dobitnika nagrade e, Saharov, on je bio diabetičar i pušten je, ali drugi nisu. Organizacije za ljudska prava govore da ima oko 2000 osoba koje su uhićeni e, još od prošle godine mnogi su i umrli zbog mučenja u zatvoru. Stalno se pojavljuju takvi problemi, osobito u Katumu. Ekonomska kriza je ključno pitanje, gubitak naftnih resursa, rekordna inflacija, 120% naj, e, druga najveća u svijetu i veliki, e, veliko povećanje cijena osnovnih namirnica. 70% proračuna troši se za vojne rashode a i to na štetu svega drugoga, osobito zdravstva i obrazovanja uz utrostručenje cijena kruha demonstracije su počele izvan glavnog grada i utjecale su na cijelu zemlju. E, došlo je do e, goleme represije. E, ljudi traže da se stane na kraj ovakvom režimu predsjednik Al-Bashir je na vlasti već 29 godina i još uvijek e, Međunarodni sud ima otvoreni uhidbeni nalog protiv njega. U zatvor se stavljaju vođe političkih stranaka u kongresu, demonstratori, u Katumu e, je održane su jednotjedne demonstracije e, i e, povorka za mir i slobodu. Kako možemo surađivati s ovako represivnim vlastima u toj zemlji koji traže da se njihovi državljani identificiraju u pritvorskim centrima u Darfuru. Sve europsko financiranje treba revidirati i treba stati na kraj tom licemjerju i na kraju u ime e, nevladnih organizacija želim izraziti solidarnost sa onima koji demonstriraju i time riskiraju svoje živote na ulicama Sudana. Hvala gospođo Valero. Hvala vam. Ovdje je riječ o mirnim protestima. Mirni protest treba biti dopušten. Naravno da se protestira kada vlada drastično povećava cijene osnovnih namirnica. To je primjer lošeg vođenja zemlje. Ti protesti šire se sa sela na glavni grad Katum. Treba biti dopušteno protestirati. Protestirati i protiv predsjednika Bašira koji već 29 godina na vlasti treba tražiti njegovog nasljednika. Svi koji rade na pitanjima ljudskih prava u, tom, u toj zemlji e, prijavljuju e, već e, više od 40 slučajeva ubijenih osoba koje su sudjelovale u protestima E, sudanske sigurnosne službe ubijaju te prosvjednike, to ne smije e, biti dopušteno. Potrebno je osuditi e, takve slučajeve i podvrći ih promatranju. Ti, te osobe nakon što se stave u zatvor izložene su mučenju. To je nešto što je nedopustivo prema ustavu te zemlje predsjednik e, ne može ponovno kandidirati na izborima, ali predsjednik sada pokušava promijeniti taj ustav kako bi se mogao ponovno kandidirati na izborima 2020. i zato ima dosta pravnih stručnjaka koji mu u tome pomažu tražimo e, da se objavi datum novih demokratskih izbora. Imam još malo vremena, pa imam još i četvrto pitanje koje želim spomenuti, e, a radi se o ovoj e, rezoluciji koja se temelji na aktualnim događajima. No, ako razmišljamo općenito o situaciji u Sudanu, meni kao pripadniku zelenih zaista je tužno e, vidjeti da sve te mjere koje već e, čitavo desetljeće e, se poduzimaju imaju negativni učinak na okoliš. Sve ove napetosti dovode do toga da ljudi bježe iz sela u gradove, što nije dobro za Sudan. Zahvaljujem. A sada dajem riječ gospodinu Pajetu, tri minute. Hvala, poštovani kolege. Usprkos tjednima protuvladinih protesta u Sudanu i pozivanju na eh, ostavku predsjednika Bašira, vladajuća stranka nominirala je Bašira za novi mandat eh, za izbore koje će se održati 2020. Eh, vladajuća stranka BCP je izjavila da će se vodstvo stranke izmijeniti samo na izborima. Treba to vidjeti no činjenica je da e, je Bašir jedini šef države koga traži Međunarodni sud radi zločina protiv e, čovječanstva, genocida, etničkog čišćenja i tako dalje. No on je i dalje slobodan, on i dalje mm, vrši svoje, e, vrši ta kaznena djela, a i brojne države ga prihvaćaju otvorenih ruku države kao što su Kina, Indija, Saudijska Arabija i tako dalje. Dopuštaju mu da ide ide u njihove zemlje, izražavaju mu dobrodošlicu i podržavaju ga umjesto da ga rauhite. E, Bašir e, očito nekažnjeno može nastavljati s ovim kaznenim djelima i e, mi smo sada svjedoci njegovih najnovijih aktivnosti gdje je više od 37 osoba izgubilo živote, više ih je od 800 uhićeno i veliki je pritisak i nasilje državnih tijela. Masovna ubojstva um, e, a cilj su liječnici, učitelji aktivisti za ljudska prava. Bašini njegovi sučesnici moraju biti izloženi e, kaznenim optužbama, mora ih se dovesti pred lice pravde. Vrijeme je da se Sudan usredotoči na, to da se stane na kraj represiji ljudskih prava, da se riješi ekonomska kriza i počinje isciljivati ovo društvo. Hvala. Hvala. A sada gospođa King. Hvala gospodine predsjedatelju. Sudan je opet u središtu naše pozornosti. To je jedna od najvećih eh, afričkih zemalja. Najnovije vijesti iz Sudana opet su loše. Dok je veliki dio svijeta slavio novu godinu, Sudanci su izišli na trgove i ulice prosvjedujući protiv eh, pada kupovne moći. je za eh, prosvjed, bilo je poskupljenje prvo benzina, onda kruha, čija se cijena utrostručila i to nalogom. U zemlji su u tijeku događaje koji ugrožavaju vrlo krhku socijalnu ravnotežu i imamo događaje koji ugrožavaju živote građana. Također se zemlja nalazi u nepovoljnom gospodarskom položaju iako raspolaže brojnim resursima. No, e, Sudan e, tako napreduje dakle, u razdobljima mira e, koje zamjenjuju pak teška razdoblja za građane koji pate glad i također trpe posljedice odluka vlade koje onda dovode do socijalne razgradnje i također represivnog djelovanja snaga reda i mira. Cijenu tog nereda plaćaju ne samo prosjednici nego i pripadnici oporbe. Sudan potvrđuje tu tužnu stvarnost političkog gušenja slobode govora, a to čini na teret opravdanih zahtjeva već očajnih građana. Režimo u Kvartumu moramo stalno govoriti da se treba pobrinuti sa razvoju vlastite zemlje i naročito razvojem gospodarskih aktivnosti u zemlji i također da mora uspostaviti zdravu političku klimu i da će jedino na taj način umiriti prosvjednike. Treba također ukazati na ulogu političkog dijaloga koji treba ostvariti naročito nakon stvaranja nove koalicije oporbenih stranaka. Dakle, treba odmah osloboditi dobitnika nagrade Saharov, Saliha Mahmuda Osmana i e, sve slobodne emisioce, profesore sveučilišta u Kartumu, novinare, aktiviste za ljudska prava i to za e, Sudan koji će biti demokratska zemlja. Hvala. Dziękuję pani bardzo. Hvala. Gospodin Kelam. Hvala vam. E, predsjedniče povjerenice. Sudan je već 63 godine neovisan, skoro 30, e, prije 30 godina je e, Al-Bashir došao na vlast, ukinuo je političke stranke i uveo islamski zakonski kod na nacionalnoj razini. Tako je Sudan postao e, jednostranačka država pod e, nacionalističkom kongresnom strankom. Kasnije u 90. Sudan e, je bio naveden kao zemlja koja sponzorira terorizam. Prije šest godina predsjednik Albašir je obećao da se neće ponovno kandidirati, ali opet se kandidirao 2015. Oporba je bojkotirala te izbore što se tiče slobode tiska, su danje među zadnjima. E, na 174. mjestu od 180 zemalja. E, prošlog prosinca e, izbile su masovne demonstracije, prvo kao protest protiv povećanja cijena, ali proširili su se kao široki pokret protiv autoritarnog režima koji poziva predsjednika Albašira da da ostavku. On je sada gotovo 30 godina, kao što je već rečeno, na vlasti. E, dosada, sada je ubijeno skoro 50 ljudi, mnogo ljudi je mučeno u zatvoru e, brojne osobe kao što je jedan odvjetnik za ljudska prava uhićen je i nestao je, ne zna se gdje je sada. E, Sudan je četvrta najgora zemlja ako e, za, za borava kršćana. Mi osuđujemo e, progon kršćana koji podržava država, zatvaranje i uništavanje crkava muslimani koji su sučeni za, sa smrtnom kaznom zbog apostazije. Prije nekoliko trenutaka već je spomenuto da je Al-Bashir jedini šef države kojeg traži Međunarodni sud zbog etničkog čišćenja ratnih zločina i zločina protiv čovječanstva. E, on e, njega e, bi trebalo progoniti kao međunarodnog zločinca primjenjuje se sila u slučaju javnog prosvjeda i e, razni novinari i prosvjednici završavaju zatvorom mitra, e, ograničuje se pristup internetu i sloboda tiska. Mi pozivamo Europsku komisiju i visoku predstavnicu da javno osudi ne situaciju u Sudanu te da na sve moguće načine nastoje uvjeriti e, njihovu vlast da prestane sa ovim masovnim ubojstvima. Također e, pozivamo da se zabrani e, izvoz bilo kakvih instrumenata koji se mogu koristiti za e, represiju unutar države, uključujući tehnologiju za nadzor interneta. Tražimo da se osnaži podrška za e, osobe koje brane ljudska prava u okviru Europskog razvojnog fonda. Hvala. Hvala lijepa. Bili ste posljednji autor ove rezolucije. Sada e, gospodinu Zdehovskom dajem riječ za dvije i pol minute. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Sudan bi bila krasna zemlja kada u toj zemlji ne bi bilo autoritarnog režima ovo se pravilo može primijeniti na, ovo, na ovu zemlju i ovo nije prvi put da raspravljamo o Sudanu koji je zemlja koja je prepuna nepravde. Neću ponavljati sve slučajeve nepravde. Bilo bi to, bila bi to duga rasprava. Vjerska sloboda e, je utopija u toj zemlji. Stotine i tisuće e, dokaza imamo o mučenju e, zatvorenika, te nedavno smo raspravljali slučaj češkog humanitarnog radnika Peter Jaška koji je tamo zatvoren i to na godinu dana. Objasnio je kako nemuslimanski e, vjernici su izloženi Eh, različitim eh, praksama mučenja. To je skandal. Smatram da kao Europska unija moramo apelirati na njih da eh, se odreknu ovakvih praksi. Zahvaljujući mnogim podupirateljem mogli smo stvoriti stanje kako bi u tim zemljama socijalna klima, socijalna atmosfera se ipak mijenja. No, to nije slučaj u Sudanu. Tamo situaciju ne možemo promijeniti. Dakle, smatram da Europska unija i e, visoka predstavnica moraju poslati vrlo jasan signal e, Sudanu da Europska unija neće tolerirati nepravdu da su normalni ljudi koji su izloženi normalni i da nećemo tolerirati ni kojeg političara niti predsjednika koji ubija svoj vlastiti narod i krši ljudska prava. Europska unija nikada neće poduprijeti ljude ili političke vođe koji ulažu novac u druge zemlje. Smatram i da druge zemlje u svijetu bi trebale znati da je Sudan najgora diktatura koja je na vlasti u Africi i oni koji podupiru e, nisu partneri Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodin, gospodinu Zdehovskom. A sada u ime socijalista i demokrata Gospodinu Kristiju dajem riječ na dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Demonstracije su se događaju u Sudanu i to od prosinca i to u cijelome Sudanu. One se šire zapravo na cijelu zemlju, uključujući i na glavni e, grad. E, građani legitimno prosvjeduju protiv povećanja cijena, e, hrana i naravno goriva sigurnosne službe su intervenirale e, sa velikom silom kako bi e, ugušile te demonstracije. Sloboda e, prosvjeda je naravno ključni aspekt demokracije i vlada Sudana zapravo, zapravo se bori protiv legitimnih zahtjeva sudanskog naroda, a ne koristiti nasilje koje je rezultirala smrću 40 ljudi uključujući djece. E, neznani broj e, prosvjednika, uključujući aktiviste, studente e, i i sudanske vlasti moraju osloboditi one koje su zatvorile i mora postojati nepristrana istraga. Oni koji su krivi trebaju biti izvedeni pred sud. nacionalne sigurnosne službe bi trebale odgovoriti na prosvjede u skladu sa međunarodnim pravilima o ljudskim pravima, nedostatak pristupa e, pravnoj pomoći i e, obiteljima za one koji su zatočeni korištenje e, mučenja je zaista zabrinjavajući je zabrinjavajuće pogoršanje situacije. Dakle, apeliramo na vladu Sudana da zaustave e, bilo kakvo nasilno tretiranje i e, pravosudne, odnosno administrativne postupke protiv zastupnika ljudskih prava i odvjetnika i naravno trebaju jamčiti pravo na pravično suđenje. Hvala lijepa. A sada gospodin Maker u ime ECR-a kolege. The Economist uh, ima um, svoj, um, prema The Economistu je Sudan autoritarna uh, zemlja. Dakle, ne postoji funkcionirajuća vlada koja se brine o građanima, uopće nema građanskih sloboda. Međunarodna zajednica je e, zapravo napravila jako puno izvješća o kršenju ljudskih prava, ali puno toga se nije promijenilo u Sudane. Ono e, što postoji su nasilno djelovanje sigurnosnih e, snaga koji pucaju na građane koji, koji prosvjeduju protiv gladi i protiv samog režima. E, e, stoti, desetine ljudi su poginule, mnogi su e, uhićeni, članovi oporbe su u zatvore. To su naravno poznate metode režima koji se boji demonstracija naroda. Ljudi kažu bez obzira da li prosvjedu ili ostajemo kod kuće, mi umiremo. Mi se moramo sada odlučiti. Moramo svakako osigurati potporu aktivistima za ljudska prava, a narod u Sudanu koji pati pod režimom koji zapravo spada u e, e, e, u zatvor i zapravo se ne može zamisliti dobra budućnost sa Omarom Omarom Albaširom. Hvala lijepa gospodinu Demes Mekeru. Gospodin Castaldo ima riječ. Hvala. Narod traži pad režima i to je povi koji se čuje ulicama Kartuma među odjecima koji prate suzavac. Sudanci su izašli na trgove i ulice 19.12. kako bi tražili pravu promjenu u svojoj zemlji, počevši sa ostokom predsjednika. Od tog trenutka vlada kaos. Ne samo policijske snage, nego i obavještene službe i paravelne skupine su napale prosvjednike i obične građane i bilanca je tragična, 45 mrtvih, 816 uhićenih u samo tri tjedna. Sve to kako bi se obranio jedan jedini čovjek, jedan diktator koji je već dugo na vlasti, Ormar al-Bashir, ali ima i više. On je optužen za genocid i zločine protiv čovječanstva u Darfuru i sada želi eh, E, beskonačno produžiti svoja mandat u oči izbora 2020. godine. Dakle, tražimo e, da e, se puste na slobodu bezuvjetno svi prosjednici Sali Osman i također svi studenti koji su uhićeni do 23. prosinca. Od visoke predstavnice i cijele Unije tražimo da iskoristi sve instrumente za izvršenje gospodarskog, političkog i socijalnog kritiska kako bi se obustavio ovaj masakr. Hvala. E, hvala lijepa. U ime ENF-a, gospođa Arnauto. E, hvala, gospodine predsjedelje. 2011. objavljen je e, jedan čovjek je rekao da su ideje nacionalnog fronta primijenjene u Sudanu. E, ću provokativna i e, spominjem, e, uspoređujem činjenice. Dakle, vlasti u Sudanu su bez razloga uhitele više od 200 ljude. Više od 4000 žutih prsluka su u, uhićeni u Francuskoj. Izvješće kaže da su 40 ljudi pokinulo u Sudanu 20 ljudi je bilo teško ozlijeđeno u Francuskoj tijekom e, e, demonstracija. Ako Sudan e, primjenjuje šarijetsko pravo, onda islamisti dobivaju na moći u Europi. Kolege, iznenađuju vaše moralne poruke. Gospodin Hetman je idući govornik. Hvala vam lijepa. Prosvjedi koji su se održavaju u Sudanu proteklog mjeseca e, postaju sve nasilniji i krvaviji. Ne možemo e, biti pasivni, velika većina e, naroda Sudana živi u iznimnom siromaštvu, imaju manje od dolara dnevno za život. Stoga nije zapravo čudo da e, je povećanje cijena hrane dovelo do velikih demonstracija naroda. Oni su također e, protiv ustavnih promjena i činjenice da predsjednik Al-Bashir bi mogao postati doživotni predsjednik budući da je optužen za E, nasilje, kršenje ljudskih prava i za e, e, zločine protiv čovječnosti. Stoga je naša obveza kao Europske unije da pozivamo vlasti u Sudanu da se ne suzdrže od korištenja sile, da puste na slobodu aktiviste za ljudska prava i i trebaju zaustaviti e, kazneno gonjenje kršćana i e, pripadnika drugih vjerskih skupina. Sloboda govora je ograničena, e, pristup internetu je ograničen također i što ja sam za zabranu zapravo izvoza svih stvari u Sudan koji se može koristiti za gospođa Ward dvije minute u ime socijalista prošlog tjedna malo haše jedan novinar iz Sudana koji živi u Liverpoolu u mojoj izbornoj jedinici obratila mi se zbog zabrinutosti e, situacijom u svojoj zemlji. Ona mi kaže da civilno građanstvo je suočeno sa ogromnom, ogromnim nasiljem e, u okviru djelovanja vlasti protiv e, prosvjetnika, uključujući i nasumično pucnjeve. Ona također ima dokaze za to. Posebno sam zabrinuta za stanje gospodina Alsija koji je e, pogodio e, snajperist u e, Kartumu u rujnu koji je proveo nekoliko dana u intenzivnoj skrbi. Nakon toga je otet iz svog doma od strane sigurnosnih službi i sada eh, ga se drže u nehumanim uvjetima. Ja sam zabrinuta za njegovo zdravlje i dobrobit i pozivam vlasti eh, Sudana da ga odmah puste na slobodu i da se osigura da dobije odgovarajuću medicinsku pomoć vlasti. Također moraju obavijestiti eh, njegovu obitelji gdje se on nalazi i dopustiti im da ga posjete. Njegov slučaj je vrlo zabrinjavajući i e, e, organizacije za zaštitu ljudskih prava u Sudanu su e, jako zabrinute kao što smo mi visoka predstavnice. Molim vas poduzmite sve potrebne korake kako bi prisilili vlasti u Sudana da ga odmah puste na slobodu. U međuvremenu želim zahvaliti e, narodu Liverpoolna što su se solidarizirali sa zajednicom iz Sudana u ovim teškim vremenima. Nikada nećemo se predati o neprijateljskom okruženju e, Theresa May vezani za e, migrante i e, one koji traže azil. Hvala lijepa. Gospodin Kelly ima riječ iz EPP-a. Ponovno razgovaramo o, o situaciji koja se pogoršava u Sudanu vezano za slobode. Uhićenje prosvjetnika Um, kao to je kršenje slobode e, izraga slobodnog okupljanja kroz e, samovoljna ograničenja i korištenje nasilja je nešto što je vrijedno žaljenja. Također snažno osuđujem e, držanje na gospodina Salima Ahmana koji je snažni zagovaratelj e, pravnih reformi u Sudanu i pozivam na njegovo trenutno puštanje na slobodne. Sli, e, drugi aktivisti koji su suočeni sa istom sudbinom također trebaju biti pušteni. Također e, pozivam na prestanak gonjenja kršćana u Sudanu što je posebno važno za EPP slobodna rasprava Europska unija mora zapravo stavljati na naglasak upravo na slobodu eh, izražaja i mora također poduprijeti eh, sve one koji se bore za slobodu eh, izražavanja. Također želimo se založiti za zaštitu žena i djevojčica, stoga E, također trebamo i tražimo od sudaneskih vlasti da odgovore na svoje međunarodne obaveze. Hvala vam lijepa. Sada gospodin Kani ima riječ dvije minute. Gospodine predsjedatelji, Politički razvoj događaja u Sudanu e, je zabrinjavajući i moramo odgovoriti da opresija prestane. Povećanje cijena hrana je zapravo dovelo do velikih nemira E, kao i u prosvjed protiv 29-godišnjeg vladavine predsjednika Al-Bashira. Vlasti su odgovorile iznimnom silom, 40 e, ljudi je e, ubijeno. Sigurnosne snage su tukle političke vođe, studente i novinare. unatoč tome demonstracije se nastavljaju i pretpostavljamo da bi se nemiri mogli i dalje eskalirati. Smrtonosna uporeba sile mora prestati kao i za, šta, za zastrašivanje prosvjeda. Pravo na slobodu izraza mora se jamčiti u skladu sa međunarodnim pravom. Stoga tražimo od vlade da pusti na slobodu sve zatočene te da istraže e, sve navode o e, neprimjerenom korištenju sile. Međunarodna zajednica treba poduzeti e, mjere protiv predsjednika al Eh, podsjećamo on je optužen pred Međunarodnim kaznenim sudom za, za zločine protiv zločinice. Eh, zadovoljan sa izjavom Europske unije da će eh, djelovanje sudanskih vlasti imati utjecaja na naš odnos, ali to nije dovoljno. Međunarodna zajednica mora prestati zatvarati oči pred, kršenjima ljudskih prava usudene. I na posljedku, gospodine predsjedniče, kranje je vrijeme da nametnemo sankcije Europske unije protiv onih koji su za, koji su odgovorni za teška kršenja ljudskih prava. Hvala vam. Hvala lijepo. Sljedeći na redu zastupnik Franzolika. Thank you very much. Uh, Hvala puno, gospodine predsjedatelju, povjerenice, dragi kolege. Na kraju, no ne najmanje važno, rekao bih da iako je stvaren određeni napredak u zakonodavnim i institucionalnim reformama, s obzirom na nedavne događaje koji zapravo uključuju i masivnu i smrtonosnu upotrebu sile, cjelokupna demokratska transformacija Sudana dovedena je u pitanje. I dalje se nječu temeljna prava, temeljne slobode i dijeli mišljenje da Europska države i članice trebaju igrati glavnu ulogu u toj regiji. Nadalje, trebalo uključiti sve trudove da se uključe međunarodne agencije kako bi se pružila humanitarna pomoć onima koji to najviše trebaju. Treba se identificirati napor da se zaštiti sloboda izražavanja kroz sve vanjske politike i instrumente te da se dalje osnaži financijska podrška ljudskim stvarima i organizacijama civilne eh, građanskog društva u Sudanu. Prema Europskom fondu za razvoj čak bismo trebali srezati sredstva Sudanu gdje će to biti nužno. I to u onim slučajevima gdje se sva sredstva koriste na neodgovarajući način. Da kako, kompletna transparencija treba biti nužna i biti provedena u svim planiranim aktivnostima u Sudanu, a svi korisnici europskih sredstava i sredstava europskih država članica trebali bi biti pozvani na odgovornost. Hvala lijepo. Hvala. Sada imamo Catch the Eye, spontano javljanje za riječ. Zastupnik Farija mi je prvi na popisu govornika. Jedna minuta, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Dragi kolege, s obzirom da su masivni prosvjedi počeli prije gotovo mjesec dana i potaknuti su porastom cijena. Vladine sile su pucale na velik broj prosvjednika, pritvarali su dance koji su hrabro prosvjedovali protiv brutalnosti u toj regiji, protiv nesposobnosti, protiv korupcije. Ove zemlje su sve većim problemima dok sudanska vlada i dalje provodi svoju staru taktiku proizvoljnog hapšenja. Dolazi do prekomjerne uporabe sile i niza kršenja ljudskih prava i prava novinara. Dragi kolege, Europska unija mora se držati svojih suštinskih vrijednosti snažno osuditi ovakav progon i kampanje i predsjednika Albašira pozvati na odgovornost te da se prekine sukobe. Također, na slobodu treba biti pušteni svi koji su pritvoreni, uključujući dobitnike nagrade Saharov i svima omogućiti da upražnjavaju svoje ustavna prava, uključujući ono na mirno okupljanje. Europska unija mora djelovati sada, odmah, a ne kasnije i snažno djelovati protiv vlade predsjednika Al-Bashira i to konkretno obustavljajući svu financijsku pomoć. Hvala vam lijepo. Sljedeći na redu je zastupnik Lopez Aguilar. Jedna minuta, izvolite. Povjerenice Malmström, tijekom proteklog mandata u Europskom parlamentu imao sam priliku biti članom jedne izborne promatračke misije u Sudanu i doista je bilo dirljivo vidjeti u prvom, iz prve ruke provođenje demokratske volje sudanskog naroda na taj dan glasanja. Zbog toga je još tužnije što smo danas u Europskom parlamentu ponovo tu raspravljajući masivna kršenja ljudskih prava u Sudanu. To pod pritiskom predsjednika Bašira, kojeg je Međunarodni sud upravo osudio, i gdje se istodobno promiču ustavne reforme koje će dovesti do mogućnosti zakonitog pretvaranja aktivista kojima je stalo do vladavine prava u Sudanu. Najkoristnija stvar u ovim raspravama je visoka predstavnica Mogarini, ali povjerenica Malmstrom ima smisla da vi koji ste zaduženi za trgovinu se pobrinete da dođe do sankcija ovakvog ponašanja koje je potpuno neprihvatljivo za međunarodnu zajednicu i vrijednosti Europske unije. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Marijas, jedna minuta. Hvala lijepo predsjedatelju. Represije u Sudanu svakodnevna stvar imaju informativne i sigurnosne službe, ondje službe koje hapse, provode nasilje nad aktivistima, studentima i svima koji prosvjeduju. To je sve poraslo nakon ekonomske krize. Iako je Sudan bogata zemlja, u praksi stanovništvo se mora boriti za svaki komadić kruha. Predsjednik Albašir bi trebao biti pozvan, pozna, poslan na Međunarodni kazneni sud, a on umjesto toga pokušava osvojiti još jedan mandat. Vjeruje da će zapravo samo tako pobjeći od međunarodne pravde. Mjere bi trebalo poduzeti, sankcije nametnuti i Bashir i njegovi prijatelji bi trebali shvatiti da ne mogu provoditi islamsko pravo, ići protiv opozicije, protiv kršćanskog stanovništva i povjerenice Malmstrom trebali bismo nametnuti trenutačne mjere sankcije protiv sudanskog režima. Hvala. Hvala vama. Sljedeći na redu je zastupnik Pospišil. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepo. Naravno, slažem se s nacrtom rezolucije o kojoj ćemo danas glasati. Situacija u Sudanu je upravo onakva kakve su kolege ocrtali. Ukazao bih samo na tužnu činjenicu da ponovno razgovaramo o situaciji u Sudanu. Ponovno razgovaramo o represiji ljudskih prava u toj afričkoj zemlji, a situacija je sve gora i gora. Ne znam postoje li tome rješenja. Gospođo povjerenice, pitao bih vas i zatražio da osnažimo sankcije protiv ove zemlje, prekinuti potporu koju pružamo režimu Bašira, zamrznuti račune predstavnika režima, jer ekonomska šteta mogla bi biti jedni način da se izvrši određeni pritisak na ovaj poludjeli režim. Međutim, bojim se da to nije potpuno rješenje. Ove rezolucije u svakom slučaju imaju visoku simboličku vrijednost i nadam se da će komisija tu vrijednost pretvoriti u konkretne mjere koje će srušiti Baširov režim. Hvala lijepo. Posljednji na popisu za dio rasprave zastupnik Gaj. Hvala. Prije svega moramo razmotriti što se događa u ovoj afričkoj zemlji nejednakost, nedostatak resursa, nasilje, nedostatak ljudskih prava, slobode tiska i tako dalje. To je samo jedan pregled zemlje koja je slična mnogim drugim afričkim zemljama. Trenutna sociopolitička situacija u Sudanu sve je veći razlog za brigu zbog represija, zbog toga što vlada ne dopušta prosvjede, koristi silu protiv njih preko 40 tisuća ljudi je poginulo, mnogi su u zatvoru. Ono što se u Sudanu događa je doista strašno. Moramo razmotriti situaciju ondje i nasilje kojim se ondje guši opozicija. Predsjednik Bashir ide samo u tom smjeru i mi to ne smijemo dopustiti. Kršćane se također ugnjetava i zbog toga bih pozvao ove naše institucije da nametnu sankcije Sudanu za njihovo ponašanje. Hvala lijepo. Sada bih riječ da komisiji za završetak rasprave. Izvolite. Gospodine predsjedatelje, poštovani zastupnici, situacija ljudskih prava u Sudanu neprestan je razlog za brigu u Europskoj uniji. Osnovne problemi su slobode izražavanja, okupljanja, udruživanja kao i sve manji prostor na raspolaganju građanskom društvu. Posvjedočili smo podkopavanju svjedočili smo potkopavanju ljudskih prava zbog prosvjeda koji su potaknuti u prošlom prosincu diljem zemlje zbog sve većih troškova života i nedostatka potrepština. Sigurnosne sile su su reagirale su na to silom, e, municijom, ubojitom, proizvoljnim hapšenjima i kao što ste spomenuli, preko 40 ljudi je poginulo i preko 800 ljudi je u pritvoru. Nekoliko medijskih kuća, uključujući i novina, su zatvorene, socijalni medije i internet su potisnuti kako se ne bi širile vijesti i koordinacija između prosvjednika. Europska unija je nezadovoljna zbog e, izvještaja o korištenju suzavca protiv medicinskog osoblja i pacijenata u bolnicama. Na temelju nedavnih e, izjava o prosvjedima čekovna sudanska vlada na slobodu pusti sve novinare, članova opozicije, borce za ljudska prava i druge prosvjednike koji su proizvoljno pritvoreni. Također očekujemo da vlada provede temeljitu istragu nedavnih ubojstava i nasilja. Ključno je da oni koji su za to odgovorni budu privedeni pravdi. Nadalje, sve strane bi trebale biti suzdržane, suzdržati se od daljnjeg vazi nasilja kako bi došlo do deeskalacije situacije. Europska unija poziva vladu Sudana da dopusti Sudancima da provode, da koriste svoja ustavna prava, odnosno izrašavaju svoja stajališta bez straha od odmazdem. Također tražimo da se provedu potrebne ekonomske i političke reforme kako bi se uzelo u obzir zahtjeve stanovništva i izazove s kojima se zemlja suočava. Uvjeravam vas da će Europska unija i dalje boriti se za ljudska prava i temeljne slobode u Sudanu, kao i podržavati rad građanskog društva, boraca za ljudska prava na sve načine koji su nam na raspolaganju. Kao što znate, naši odnosi sa Sudanom dovedeni su u pitanje zbog naloga Međunarodnog kaznenog suda protiv predsjednika Bašira i neće nužno biti ponovno potpisan revidiran sporazum iz Kotonua. To će znači da Sudan neće biti podoban za korištenje razvojnih fondova Europske unije. No kao što znate, zemlja je u teškoj humanitarnoj i ekonomskoj situaciji sukob, nesigurnost na granicama negativno utječu i na širu regiju. To imajući to na umu, na raspolaganje ćemo staviti posebnu mjeru za Sudan u iznosu od 1 milijun eura, odnosno to smo učinili prije dvije godine, kako bi od toga profitiralo samo stanovništvo. A to ne znači da podržavamo time političko vodstvo. <clears throat> Taj novac se kanalizira kroz e, hitni fond Europske unije i to je zaklada za Afriku s ciljem poboljšanja situacije onih najranjivijih skupina. Nastavit ćemo ukazivati na ove probleme sudanskim vlastima na svim razinama i pokazivati i dalje podršku kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava, što je već omogućilo i fondove za nekolicinu projekata koji se bave slobodom tiska i obrazovanjem o građanskim i ljudskim pravima u Sudanu. Hvala puno na ovoj raspravi. Hvala vama povjerenice Malmstrom. Podneseno je šest nacrta rezolucija za zatvaranje rasprave. Glasat ćemo danas, zapravo kroz nekoliko trenutaka. I u tom smjeru za sada bih obustavio raspravu i imat ćemo pauzu do glasanja. Hvala svima na komentarima, hvala i povjerenici. president! Good afternoon, colleagues. Dobar dan, evo počinjemo s glasanjem u podne, a sada je prošlo podne. Imate 30 sekundi da započnete s glasanjem and thank you for those assisting me in trying to gain silence in the chamber. So please take i molim vas za pomoć tako što ćete svi biti tiho u vijećnici jer imamo čitav niz izvješća. Međutim, prije nego li što počnemo s glasanjem, gospođa Piri je zamolila e, da se javi za riječ, pa joj dajem riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Dragi kolege, jutros je nizozemski novinar Das Buzma neočekivano izbačen iz Turske. Pitanje je sada, radi li se ovdje još o jednom primjeru kako se u Turskoj ušutkavaju novinari? Htjela bih da predsjednik Tajani stupi u kontakt s turskim vlastima te da pita zašto je on izbačen iz zemlje jer nismo dobili prave razloge osim povezivanja s terorističkim a, e, turistima i e, pitanja sigurnosti. I još jednom, e, mislim da je potrebno da se u ovom parlamentu govori o ovim pitanjima. Hvala lijepa. Ja sam bivša novinarka i u tom smislu podržavam ovo što ste rekli, a podržavat će vas i cijeli parlament. Gospodine Wolf, izvolite. E, hvala, potpredsjednice. E, govorimo o pravilima vezanim za poslovnik i uvijek se pozivamo na određene članke i stavke. I stalno nam se govori da ne bismo smjeli odgađati e, i izazivati kašnjenja. Pa me zato zanima Prethodna govornica se pozvala na koji članak našeg poslovnika kako bih ja znao na što da se u budućnosti pozivam. Gospodine Wolf, tajništvo će vas kontaktirati, a vaš kolega i susjed gospodin Šošnic traži riječ. Mislim da je gospođa Bilbao Barandika u vječnici dala neprikladan e, komentar. Govorila je o nekim govornicima. Jednostavno, htio bih privući pažnju na činjenicu da e, treba e, malo razmisliti i e, prestati s komentarima oko toga tko tu treba ili ne treba biti. Hvala lijepa kolege. Prelazimo sada na glasanje. Najprije Azerbejdžan i slučaj Mehmeda Jusanova. Gospođa Harm se javlja za riječ. Oprostite, jako smo dobro raspravljali o ovoj rezoluciji. E, svi su klubovi potpisali rezolucije, međutim e, moram vam e, predstaviti dva usmena amandmana. Ona su vrlo tehničke prirode, ali želim da to što se napravi bude točno. 4b i c su stavci koji sam htjevala predstaviti, ali ako mi dopustite predstavit ću oba tehnička amandmana sada. Slažete li se li sa sljedećim izmjenama e, točke B rezolucije? Mehmed Huseinov, koji treba biti pušten na slobodu u ožujku 2019. godine, sada se suočava sa mogućom dodatnom kaznom od 5 do 7 godina na osnovu tvrdnje koje nisu sukladne članku 315. stavkom 2, već samo prema članku 317. stavku 2. To je moj prvi usmeni amandman za koji molim podršku. Dok ima i drugi usmeni amandman o posjeti izaslanstva Europske službe za vanjsko djelovanje o zatvoru u kojem je Mehmet Huseinov. Do e, tog je e, posjeta došlo ne 10. već 11. siječnja, a tijekom rasprave povjerenica je rekla da je Mehmet Huseinov završio sa štrajkom glađu. Taj štrajk glađu bi jedan od razloga za našu raspravu i rezoluciju. Moram sada reći da obitelj i odvjetnici nisu u mogućnosti potvrditi da je on prekinuo štrajk glađu. Hvala i molim vas da ove tehničke izmjene podržite. Hvala, gospođo Harms. Ima li prigovora na ove dvije tehničke izmjene? Nema, pa sada otvaram raspravu. Poimenično ćemo glasati. otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na zajednički rezolucije četiri kluba zastupnika e, za protiv suzdržani usvaja se. A sada je izvješće o programu pomoći e, vezano za e, prekid rada nuklearne elektrane u Litvi. Otvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. Izvješće Perinski. Izvješće o godišnjem izvješću za 2017. godinu o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Izvješće gospodina Svobode o prekograničnim potraživanjima umjetničkih dijela koji su konficirani tijekom rata. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. E, sada je na redu izvješće Regner. glasanje o odlukama komisije da uđe se u e, u pregovore vezano za izvješće Regner o prekograničnim preinakama i spanjima poduzeća. Nitko se ne želi javiti na tu temu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Što znači da je odluka odbora usvojena i možete odmah ući u međuinstitucijske pregovore. A sada odluka odbora e, za ribarstvo o otvaranju pregovora na temelju izvješća agilera o e, suzu zapadnom sredozemlju. Gospođa Aguilar se želi javiti na tu temu. Hvala lijepa. Ne brinite. Moram reći da imamo zaista veliku sreću da po prvi puta tijekom ovog mandata možemo glasati o planovima za ribarstvo na zapadnom sredom zemlju. E, puno smo radili na tome, imamo 24 kompromisna amandmana i dobili smo i jako dobru potporu na odboru. I po prvi puta kada ćemo se e, moći založiti e, za e, ribare, muškarce i žene koji se bave ribolovom na zapadnom sredozemlju. Bez toga nećemo imati plan za ribarstvo na zapadnom Mediteranu. Hvala. Otvaramo poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se i odbor za ribarstvo može e, ući u međuinstitucijske pregovore. Sljedeće izvješće. Svi ste nas jako dobro raspoloženi. Nadam se da ćete tako dobro raspoloženje se nastaviti. E, za izvješće Garve zadao o problemima e, za slučaj manjkavosti pravne države u državama članicama. Autorima riječ. Hvala lijepa. Jedna od najvažnijih stvari koje su potrebne kako bi se podržala demokracija u bilo kojoj državi članici jest vladavina prava. Podrivanje pravne države uvijek je opasno jer e, na taj način se mogu drugi demokratski elementi države oslabjeti. Iz tog razloga glasam o ovom izvješću. Dopustite mi da naglasim da je ova uredba pravno utemeljena u financijskoj uredbi članku 322. ugovora, a ne u članku 7. Radi se o zaštiti proračuna EU od općih manjkavosti vezanih za vladavinu prava. Još jedna druga stvar koju treba shvatiti u tom prijedlogu jest da to jest i bit će, imat će iste posljedice po proračun na bilo koju državu članicu Europske unije koja bi podrivala pravnu državu. Hvala gospodine sa vama. A sada stavljam na glasanje da se odbije prijedlog komisije. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Gospodine Sarvama, imate i e, usmeni amandman na ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Sljedeći usmeni amandman. Spriječavanje i sankcioniranje uzbjegavanja plaćanja poreza i pridonošenje administrativnoj suradnji u poreznim pitanjima. I tu se riječi i e, porezno na konkurencija se tu brišu zato što je ona u nacionalnoj nadležnosti, prema tome nema mjesta u ovom izvješću. Hvala. Ima li prigovora? Ima. Hvala lijepa, molim da se ponovno, ponovno s mjesta. Sada ćemo glasati. Još ću jednom točno pročitati o čemu ćemo sada glasati bloku amandmana odgovornog odbora 1 57, 47, 68, 62 do 68, uključujući i amandman prvi kako je izvorno bio podastrut. Tko je za, tko je protiv? Provjerit ću. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 37. poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Od... Usvaja se. Amandman 81. Tko je za? Želite li da provjerim 29. amandman? Dobro, 81. za, protiv, suzdržani, odbija se. 73. za, protiv, suzdržani, odbija se. 69. za, protiv, suzdržani, odbija se. 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. za, oprostite, 82. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 70. za, protiv, suzdržani, odbija se. 71. za, protiv, suzdržani, odbija se. 57. do 61. d za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76. i 77. se ne razmatraju, 79. za, protiv, suzdržani, odbija se. 80. za, protiv, suzdržani odbija se. Prijedlog komisije e, u cijelosti pojedinačnim, e, glasanjem. Zatvoran glasanje. Usvaja se. A sada ću dati riječ e, gospođi Gardija Zabal Rubijal. Hvala lijepa i hvala na toj velikoj podršci. O skladu od, s odlukom konferencije predsjednika molim da se sukladno članku 59. a ovo vrati na odbor. Hvala. Za protiv suzdržani i ova se odluka usvaja. Sada se opitanje pitanje vraća na odbor odgovoran za pregovore. Izvješće Gigold koje se odnosi na uspostavu programa fiskali za suradnju područja oporezivanja. Amandman prvi za, protiv, suzdržano, usvojeno. Amandman 2 i 3 e, pojedinačnim glasovanjem glasanje otvoreno. Glasanje je sad zatvoreno. I to je usvojeno. Molim, prostite. Nakon toga jedan amandman se pada i onda imamo mislim prijedlog e, pojedinačnim glasanjem. Izvolite. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada riječ dajem gospodinu Gigoltu. Nisam tražio riječ, ali naravno to se treba vratiti natrag u međuinstitucionalne pregovore. Sad to ide tamo. Dobro, dakle sada to ostavljam na glasanje. Ko je za, protiv? suzdržan i znači prijedlog je usvojen. I možemo preći na sljedeće izvješće. To je izvješće Valero o uspostavi programa prava i vrijednosti. Dva amantmana, 1.1.3 i 1.1.4, pojedinačnim glasanjem, glasanje je otvoreno. Glasanje je sad zatvoreno. Odbija se. Sljedeći blok amandmana na vašem popisu, tko je za, protiv, Suzdržan? Usvaja se. Amandman 21. Pojedinačnim glasanjem. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvojeno. 73. prvi dio pojedinačnom otvoreno glasanje. Sad je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio pojedinačnom glasanju. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbija se. Zatim prijedlog komisije pojedinačnim glasanjem, otvoreno glasanje, zatvoreno. Usvaja se. Dakle, gospodine Valero, gospođo, prostite kolegice, imate riječ. Prostite. Ja bih voljela da se dosije vrati odboru i da se spremi za međuinstitucionalne progovore u skladu sa pravilom 59 naših, našeg poslovnika. E, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, dakle, dosije se vraća natrag na odbor da se spremi za pregovore. Idemo na sljedeće izvješće, to je e, Urtačev, e, Uručev izvješće Evropski instrumenti za nuklearnu sigurnost koji je Punje instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Amandman 1 do 47 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, prijedlog komisije po imeničnim glasanjem otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na e, izvješće gospođe Komi, borba protiv kašnjenja plaćanjima u poslovnim transakcijama. Amandman četiri, za protiv suzdržan u drugi, usvaja se drugi dio za protiv suzdržani. To moramo provjeriti. Dakle, drugi dio amandmana četvrtog provjeravamo. Otvoreno pa zatvoreno glasanje. Usvaja se. Amandman prvi e, pojedinačnim glasanjem izvolite. Za, zatvoreno glasanje. Usvaja se. Amandman 2 pojedinačnim glasanjem otvoreno, a zatim zatvoreno. Odbija se. Amandman 3 je otvoreno glasanje s pojedinačnim glasanjem. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Rezolucija u cijelosti e, pojedinačnim glasanjem. Sad je zatvoreno glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospođa Kapel, godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. E, glasamo rezoluciju cijelosti pojedinačno. Otvoreno glasanje. Sad je zatvoreno. Usvaja se, kolege. Sljedeće izvješće je o diferenciranoj integraciji. Izvješće gospodina Durana. E, Pojmenično glasanje otvoreno Sad je zatvoreno. I to je kolege usvojeno, hvala. Sljedeće iz naše zadnje danas izvješće je gospodina Lajnana i gospođe Tum. E, to je strateška istraga Evropskog ombudsmana. Prvi dio za, protiv usvojeno. Drugi dio za, protiv suzdržani usvoja se članak 16. E, pojedinačno glasanje otvoreno, sad je zatvoreno. I to je usvojeno. Drugi dio poimeničnim glasanjem otvoreno. Zatim zatvoreno. Usvaja se također. Rezolucija poimeničnim glasanjem otvorena je. A sad je zatvoreno. I time smo to kolege usvojili. Hvala kolege. E, molim vas, tiho napustite prostoriju da nastavimo sa obrazlaganjem glasanja. Dakle, idemo na 14... Možemo samo do 14.45. E, idemo na e, izvješće Böge. Gospođa Curtin Darling ima riječ na minutu. Izvolite. Međutim, ne vidim da je gospođa Curtin Darling u prostoriji. Dakle, gospodin Šošnjac, izvolite, imate riječ. Čini se da je gospodin Šošnjac na telefonu. Znači, prelazimo na gospodina Zahadrila. Imate minutu za objašnjenje vaše glasanja o izvješću Böge. I'm not making much progress on... Izgleda da nemam, sam baš nešto napredovala u ovom objašnjenju glasanja. Dobro, prelazimo na drugo izvješće pa ćemo se na ovo vratiti. Dakle, kolega Howard za njegovo objašnjenje glasanja o e, izvješću o ustanovljivanju investicijskog europskog programa. Gospodine Howard. E, hvala lijepo, predsjedavajuća kad se nađem s ljudima koji sudjeluju u programima Europske unije, oni uvijek govore kako ih treba pojednostavniti. Mi imamo jedno pojednostavljivanje. Kao rezultat ovog izvješća imamo smanjenje akronima, zatim imamo jedinstveni režim upravljanja i imamo 13 e, različitih agencija ili usvrsta usluga koje su objedinjene na jednom kontaktnu točki i dakle, simplifikacija osim toga donosi dodatnu fleksibilnost da se pogleda e, kako će se program nadopuniti onim što tad nije bilo. 30 i nešto milijuna i još 1,9 milijarde koje dolaze od regionalnih partnera su samo za početak namještani tim programima što će se na kraju e, skupiti na 650 milijardi eura po komisijnim procjenama. To je dakle fond za investicije i tu naravno se objedinjuju javne i privatne investicije u pravom, iskrenom, otvorenom partnerstvu namijenjenom daljnjem gospodarskom rastu. Hvala lijepo gospođa Makovej. Thank you. Hvala. sve razine zaštite investicija su potrebne, ali to dugoročno. Međutim, potrebne su nam i strukturne promjene da bismo to mogli izvući, jer i zbog društvenih i ekoloških promjena i svih ostalih globalnih je to nužno. Jako nam je drago da je ovaj fond stvoren, zato što smatramo da će pomoći razvoju istraživanja, znanosti, da će to dovesti do stvaranja novih radnih mjesta, povećati zapošljavanje, a osim toga i pomoći da ostvarimo naše obveze koje smo preuzeli i ciljeve ostvarimo koje smo preuzeli prema Pariškom sporazumu. Mislim da nam daje osim toga i da će se baviti sa profesionalnim obrazovanjem mnogih ljudi. Mislim da bi recimo um, to će isto tako razvijati jako i naše ljudske resurse. Hvala, izlazimo, prelazimo na e, obrazloženje glasanja o Evropskoj izvješću o izvješću o Evropske svjetske banke, Evropske središnje banke. Ali ja sam molio da se glasa i o izvješću o Srednjoj Americi i da o tome govorim. Ali vi niste na tom mom popisu, jer ja sam tri kolege proč, ovdje prozvala, ali nitko nije odgovorio. Možemo vas dodati eventualno na popise, ali vratit ću se na to kasnije. Vi ste bili na telefonu kad sam prozvala vaše ime. Nisam mogla doprijeti do vas. Evo, moramo preći na izvješće Mate o Europskoj središnjoj banci. Gospodin mora imati riječ. Hvala. Upravo smo obilježiti 20 godišnjicu postojanja eurozone i dobro je da vidimo e, koje sve kritike postoje u posljednjem izvješću o Europskoj središnjoj banci. Iako je kvantitativno popuštanje imao vrlo značajnu ulogu u održavanju eurozone i e, zemljama e, juga Europe je pomoglo da pređu prebrodanu tešku situaciju, ali ono što je napravljeno još uvijek nije dovoljno u Europskoj središnjoj banci jer trebamo politike koje bi ostvarile veću konvergenciju država eurozone. U izvješću ovdje vidimo klasičnu doktrinu o strukturnim reformama koje bi trebalo provesti i za koje znamo da će opustošiti europske e, države i cijele teritorije. E, Mogao bi glasati pozitivno da se govorilo o ulaganjima, o novinama, o transferima i tako dalje. Sve što je trebala učiniti Europska središnja banka, ali ništa od toga nisam našla u tom izvješću. Šteta jer Europe je zaslužila bolje. Hvala lijepo. A sada idemo na izvješće, na glasanje o Središnjoj Americi. Gospodin Curtin Dunning opet nema, pa onda gospodin Sosnijeć ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepo. Ja sam glasao protiv ovog izvješća jer to je izvješće, navodno izvješće o trgovini između Europe i Srednje Amerike. A kad dođe do Europe i recimo ostalih potpisnika naših trgovinskih ugovora s nama, zašto da onda uvodim opće temu rodne ravnopravnosti primjerice u takav jedan ugovor? E, zašto uopće imamo posebno poglavlje tome posvećeno koje je uvedeno u taj ugovor? I čak i naslov za to poglavlje kaže trgovina je ženskog roda ili mislim to nam ni u kom slučaju ne, odgovara. E, hvala lijepo. Gospodin Saharov, vi imate sada vi riječ za... Hvala lijepo, predsjedavajuća. Nisam mogao glasati za ovo izvješće, iako podržavam evaluaciju implementacije svih takvih i sličnih ugovora. Ali ono što mi tu smeta je element koji ne možemo poduprijeti, a to je ideja sankcija za vrijeme tog postupka. Jer mi ne mislimo, i ne mislim ni ja uopće da su sankcije dovoljno učinkovite da bi se poboljšala provođenja. provedivost i provođenje. Naravno da moramo voditi briga o socijalnim elementima, o zaštiti okoliša i tako dalje, o različitim kršenjima e, naših standarda, međutim za to postoje drugi instrumenti, druge alatke i druge mjere, a ne sankcije. I uvijek sam bio protiv sankcije i zato nisam mogao glasati za ovo izvješće. Hvala, sada gospodin Howard. Hvala lijepo potpredsjednice parlamenta. Dakle, Evropska unija, njen pristup Središnjoj Americi pokazuje organizaciju koja je jednako tako zapravo e, zagrijana za izvoz svoje ideologije kao i svaki drugi režim koji je recimo bio totalitarne primjer, sjetimo se bolševičke Rusije. Dakle, vole bi da ih svi drugi na svijetu počnu ponašati i preuzmu njihov model. Dakle, tako je to u svim ugovorima Evropske unije sa srednjoevropskim državama. I moramo i drugčije to napraviti, jer oni ne žele jednostavno e, mi to radimo samo u blakovima, ali nećemo uopće ulaziti u trgovinske e, odnose ili recimo pružanje pomoći redkim E, pojedinačnim zemljama, ne možemo ih kao blok tretirati, ne možemo ih tretirati kao da imaju supraparlament nadnacionalan. Ja razumijem zašto se pokušava to učiniti, zašto se pokušava cijeli svijet u našem smjeru pogorati. Međutim, čudna istina je da to tako ne ide. 950-ih, kad je naša evropska zajednica osnovana, znamo koliko je država bilo prisutno. Hvala lijepo, bit ću biti vrlo stroga prema svačijem vremenu, koliko poštuje. Gospodine Turvald, imate sad jedno objašnjenje glasanje, izvolite o, dakle, o izvješću Turvald se govori... Oprostite, ali ja sam se htio javiti za bankovnu uniju. To to? Dobro. Evo, počinjem. Deset godina nakon financijske krize koja je opustošila svjetsko gospodarstvo, a bankovna unija i dalje nije dovršena banke koje su e, velike nisu se još reformirali i predstavljaju prijetnju za naše društvo zbog toga što su kronično nestabilne za slučaj krize. Države bi bile te koje bi morali plaćati kao što je već bio slučaj 2008. godine za gubitke u sektoru financije. Jer ono što je trebalo napraviti nakon krize 2008. godine nije napravljeno i ovo izvješće nas ne razuvjerava u tome i to je zapravo e, potpisivanje e, neuspjeha neoliberalne ekonomije. Imam prijedlog, treba razdvojiti investicijske banke od štednih e, od štednih banaka i treba prestati s destabilizacijom svjetskog gospodarstva. Ovako postupajući nismo na razini onog što je potrebno, a kriza će brzo doći. Hvala. Sljedeća je gospođa Curtin Darling koja je trebala govoriti o sljedećem izvješću, ali nije u prostoriji, pa odmah prelazimo na stanje ljudskih prava 2017. Evropskoj uniji, gospođa Šojdrova. Hvala. E, riječ je o zapravo programu prava i vrijednosti koje mi podržavamo. Da, oprostite, ja sam pobrkala stanje temeljnih prava u Europskoj uniji. Da, gospođo potpredsjednice parlamenta, ja bih željela objasniti zašto nisam mogla glasati za ovo izvješće. Svima je nama jako stalo do ljudskih prava u Europskoj uniji. Iako su zemlje Europske unije demokratske, i ako poštuju temeljna načela, mi se ne smijemo odmarati na našim lovorikama. Moramo čuvati i i dalje boriti za poštivanje tih prava. Međutim, ovo izvješće ide, nažalost, puno predaleko i ne mogu se uopće složiti sa preporukom za Istanbulsku konvenciju, jer mislim da to spada u suverenu nadležnost svake zemlje članice kako će o Istanbulskoj konvenciji glasati i hoće ratificirati. Osim toga, Ehm, ne mogu se složiti ni s tim da se recimo usluge koje ehm, spadaju pod ehm, recimo seksualnu slobodu i slobodu reproduktivnim pravima uključuju i legalne abortuse za žene. To ne možemo nikako prihvatiti. A hvala da ste mi dali riječ meni kao socijaldemokratu. Mislim da je 2017. bila apsolutno godina u kojoj smo sa uspostavom socijalnog stupa postigli jedan velik rezultat na tom području. I to je isto tako jedna od stvari, prvih stvari koje stranci e, vide i ističu kad govore o našoj vanjskoj politici Evropske unije. Međutim, kod nas kod kuće smo daleko od toga da je situacija savršena. I kad smo imali ovdje ove druge izvješće već o različitim diskriminacijama manjina u okviru poštivanja, odnosno nepoštivanja ljudskih prava. Mislimo da je to još uvijek diskriminacija manjina prejaka u Evropskoj uniji, da se prečesto koristi govor mržnja. Mislim da imamo neučinkovitu politiku integracije koja se do sad nije samo kod Roma odrazila, nego sad i kod migranata. I zbog toga mislim da bi se trebali možda povećati mandat svim nadležnim službama za to, ali mi znamo da je to taj dio u rukama zemalja članica po njihovoj nadležnosti, ali tu treba isto puno učiniti. A ja inače glasam za ovo izvješće. Sljedeća riječ, zastupnica Majer. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Bili smo prespori u našoj reakciji naspram Mađarske, a sada vijeće mora hitno nastaviti raditi na temelju članka 7. Naime, naše zajedničke europske vrijednosti su važne. Recimo, kakve stvari doista jestu. Akademske slobode su kinute, neovisnost pravosnog sistema je dovedena pitanje, pitanje, prema manjinama se ne ponaša odgovarajuće. I moralno i strateški ne smijemo tolerirati krajnje desne populiste. Ukoliko nećemo djelovati, postaćemo suučesnici u pomicanju težišta politike. To smo vidjeli u jeziku koji je korišten o tome kako izbjeglice preplavlju Europu, to se toleriralo, prešlo je iz ekstrema u običajni javni diskurs i mišljenje javnosti se mijenjalo i s time. Vidjeli smo to i u povijesti, u drugom svjetskom ratu. Dakle, umirivanje onih čije načela ne poštujemo nikada nije funkcioniralo, niti će funkcionirati. Hvala vam. Sljedeće izvješće, izvješće Harams, zastupnik Džambaski, prvi ime riječ. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Ja sam glasao protiv izvješća svog kolega, ne zbog toga što ne bismo trebali dodijeliti sredstva za razgradnju nuklearnih postrojenja, već zbog toga što se protivim tome da Europska unija sili građane u bilo kojem smjeru. Oni imaju pravo uzeti svoje živote u svoje ruke i to je ono za što bi se Europska unija trebala zalagati. Protivim se tome i stajem uz one koji su glasali protiv bris, briselske diktature. Bugarska je Činila isto to, Europska unija na jedan nedemokratski način je prisilila Bugarsku i Litvu da razgrade nuklearno postrojenje elektranu i od samog početka tu je bilo jasno da razgradnja tih triju postrojenja je jednostavno neučinkovita i budalasta odluka. Usprkos toga, Europska unija je prisilila države članice da to učine. Hvala, zastupnik Farija, sljedeći ima riječ. Hvala, predsjedateljice. Ja sam glasao za ovo izvješće iz cijelog niza razloga. Razgradnja nuklearnih postrojenja koja koriste sovjetsku tehnologiju važna. I ovo je jedinstvena prilika da Europska unija e, stekne vještine potrebne za razgradnju nuklearnih postrojenja. I to je zapravo jedna iznimka na čelu onečišćevač plaća za radioaktivne materijala. U krajnjoj liniji bivši SSSR je prisilio izgradnju ovog nuklearnog postrojenja u Litvi kako bi se kroz nju servisirala šira regija. Iz tog razloga smatrao sam da je bilo važno pružiti pomoć zemlji jer Litva plaća visoku cijenu za električnu energiju i ključno da Europska unija pruži potporu u kontekstu sporazuma Euroatom. Hvala vam zastupnik Pospišil, sljedeći ima riječ. Glasao sam za ovaj prijedlog jer smatram da je dobro da opasno postrojenje iz sovjetskog doba bude razgrađeno. U interesu je to kako Litvanaca, tako i Europljana. Kao dijete sjećam se eksplozije u Černobilu u Čehoslovačkoj sam tada bio i to je imalo snažan utjecaj na naš teritorij. Dakle, dovođenje ove odluke o pitanje je besmislica, to je odluka koja je na mjestu, kao što je na mjestu da Europska unija u ovo bude uključena, pružajući financijska sredstva. Mislim da je dobro da se čuvamo omjer financijske pomoći za razgradnju ove opasne nuklearne elektrane. Radi se o pozitivnom doprinosu Europske unije koji iz očitih sigurnosnih razloga ide u smjeru razgradnje postrojenja nakon pristupanja Litve Europske unije. Drago mi je da je danas taj prijedlog usvojen. Hvala vam. Prelazim na sljedeću temu, zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava. Zastupnica Šojdrova ima prva riječ. Hvala lijepo. Glavni cilj ove uredbe nešto je s čime se osobno slažem, no željela bih istaknuti da bi Europska unija trebala imati jedan instrument za sankcioniranje zemlje kojoj zbog sustavnih nedostataka u pravosudnom sistemu postoji opasnost dovođiti se u pitanje financijski interes Europske unije. Ne slažem se doduše s nekim aspektima samog procesa, ali svejedno smatram da bi u krajnjoj liniji to moglo biti izglađeno tijekom trijaloga. Usprkos nekih prijedloga smatram da je važno da Europska unija takav instrument ima na raspolaganju te sam glasala za. Hvala zastupnica Makovej. Hvala. Ova uredba štiti europske sredstva, europski novac, a opasnost krađe tog novca je viša u državama članicama koje ne poštuju vladavinu prava i gdje se u pitanje dovodi novisnost pravosuđa, a odluke su proizvoljne ili čak nezakonite, uključujući i one koje donose javna tijela, a njih se, s druge strane, za to nikako ne sankcionira. Također, ograničavaju se ljudska prava i slobode, sloboda medija, tako da u takvim slučajevima, e, nažalost u Rumunjskoj, se donosi cijeli niz odluka koji ide u tom smjeru i ne poštuje se vladavina prava, a naravno na taj način dovodi se i opasnost europski novac. Zbog toga se kroz ovu uredbu omogućava e, obustava ili zamrzavanje ili smanjenje sredstava, a država bi trebala nastaviti sa isplatama iz svog vlastitog proračuna i neće dobiti sredstva dok se postojeće poteškoće ne isprave. Hvala. Zastupnik Džambaski. Hvala. Ja sam glasao protiv ovog izvješća jer ne smatram da je prijedlog komisije s obzirom da imamo postupak na temelju članka 7. jedno dodatno administrativno opterećenje. Ovo o čemu smo glasali koristi se za borbu protiv političkih protivnika ne mislim da bi za to trebali plaćati europski građani. Oni su u krajnjoj liniji korisnici europske pomoći, tako da je licemjerno kršiti pravila na taj način. Primjeri Poljske i Mađarske su jasni. Interes zapadne Europe ne bi smio predlodavati nad interesom istočne. To također vidimo u paketu za mobilnost i to će dovesti do sve snažnijeg euroskepticizma. Hvala. Zastupnik Pospišil. Hvala na riječi. Dugo sam razmišljao da li trebam podržati ili biti suzdržan u ovom glasanju. Na kraju sam bio suzdržan jer s jedne strane pozdravljam činjenicu da Europska unija želi snažnije zaštititi svoje vrijednosti, prije svega vladavinu prava, ali ovaj prijedlog nije po meni kvalitetan. Postoje određene kontroverze na što su ukazale pravne službe vijeća i usprkos trudu da se pronađe kompromis još je otvoreno pitanje pravne osnovice samog prijedloga. Dakle, pomno ću pratiti raspravu, ali moramo biti sigurni da usvajamo prijedlog koji se temelji na europskom pravu i koji nije nešto što se može doživjeti samo kao proširenje, e, kao proširenje osnivačkih ugovora Europske unije. Zastupnica Zaborska. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ovaj prijedlog ima tri osnovna nedostatka. Prije svega, komisija nije, ne djeluje apolitički, jer nedavno je najavljeno da će ići se iznad dozvoljenog granice deficita u Francuskoj i komisija odlučila dodijeliti, odobriti taj izuzetak. Dakle, u prosudbi vladavine prava ne postoji jamstvo da će se komisija ponašati jednako prema Francuskoj i primjerice Poljskoj. Drugi razlog, opće navodi u tekstu omogućavaju različite široke interpretacije teksta i bit će moguće koristiti ga čak i protiv nekih legitimnih koraka političkih protivnika. I treće, vijeće donosi odluke o sankcijama kroz proces obratne kvalificirane veličine, što znači da bilo kakve predložene sankcije od strane komisije bi se automatski usvojile osim ako se o tome ne odluči suprotno putem kvalificirane većine. Vijeće time postaje jedno prizivno tijelo na kojem zapravo nitko nema šansu da njegov priziv bude usvojen. Hvala vam. Sada prelazimo na sljedeće izvješće uspostava programa Fiskalis za suradnju u području oporezivanja zastupnica Makove. Hvala lijepo. Porezni sporazumi koji tehnički ne krše zakon doveli su do gubitaka 2015. u iznosu od 200 milijardi eura u europskim i nacionalnim proračunima. Porezne prijevare, izbjegavanje utaja plaćanja poreza, prekogranični kriminal, pranje novca zbog tih razloga program Fiskalis omogućava nacionalnim tijelima da razmijenju stručno znanje i informacije kako bi se uhvatilo počinitelje i povratilo sredstva. Vrlo je, dakle vražno ponovno doći do ovog novca jer u suprotnom će nastaviti postojati izvor tog kriminala. Borba protiv pranja novca i poreznih prijevara mora ostati naš prioritet jer u suprotnom kao i na izvješću Sarvama, preći ćemo jednostavno na sankcije jer <clears throat> vladavinu prava se ne poštuje, a političari na snazi će biti sankcionirani zbog toga što oni zapravo djeluju protiv najboljeg interesa svojeg stanovništva. Hvala. Prelazimo na izvješće o pravima zastupnice Šojdrova. Hvala vam kolege, glasala sam za ovaj program o pravima i vrijednostima i smatram da je vrlo važnim vrlo važno da Europska unija podrži aktivnosti građana. Ljudi bi se trebali upoznavati na regionalnoj razini, razini država članica, ali isto tako na razini gradova. Također sam glasala za program prave vrijednosti i novi aspekt tog programa, a to su vrijednosti koje bi trebale prebacivati sredstva iz regija u središnjicu u slučaju da države članice krše vladavinu prava. ne mislim da bismo trebali kretati se u tom smjeru zbog toga što se radi o financijskom programu koji podržava određene aktivnosti. On ne bi trebao donositi političke odluke. Zastupnik Džambaski. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja nisam podržao izvješće kolege Valera o programu prava i vrijednosti zbog toga što smatram da cilj ovog instrumenta je zapravo intervencija u suverenitet pojedinačnih država članica. Svi smo vidjeli što se dogodilo u Mađarskoj, u Poljskoj, njihov suverenitet je napadnut i predlažem da se uspostavi jedan novi cilj koji će biti vezan za <clears throat> vladavinu prava i demokratska načela. Različiti instrumenti se trenutno koriste na različitim razinama koje također e, krše prava pojedinačnih zemalja. Primjerice, imamo tu Istanbulsku konvenciju koja je upravo jedan takav instrument. E, takvi licimjerni instrumenti ne smiju biti predviđeni kroz program prava i vrijednosti. Zastupnik Palmer. Zahvaljujem. Politički kaos e, ovog tjedna nastavit će se kao i nesigurnost o budućnosti europskih građana, građana koji žive u Velikoj Britaniji i britanskih građana koji žive u drugim državama, članicama. Ti ljudi su iz svih struka, akademici, javni službenici, poslovnjaci, poduzetnici, bolničari, vodoinstalateri, roditelji, braća i sestre, studenti i školska djeca. To su stvarni, pravi ljudi, a ne nešto abstraktno. Tako da pozivam ovaj dom, Europsku uniju i vladu Velike Britanije da se ovo riješi, da se zaštite prava tih ljudi bez kašnjenja i daljnjih odgoda. Hvala. Zahvaljujem, prelazimo na izvješće Komi. Gospodin Hanan nije pristupan, zastupnica Anderson. Hvala, ja sam glasala za ovo izvješće uz veliku većinu parlamenta sa zadovoljstvom. Kašnjenje u plaćanju je su velik problem za mala poduzeća. <clears throat> Prema udruženju malih poslova u Velikoj Britaniji oko 85% eh, tvrdi da kad kada kasno primaju plaćanja, a isto tako da to kad kada traje i duže od 60 dana predviđenih u direktivi koje se ovime bavi. To je potpuno nepošten i ozbiljan poslovni rizik. <clears throat> Naš izvješće istaknuo je neuspjeh direktive da se time uhvati u koštac. Nažalost, praznine u direktivi omogućavaju da se ovakva situacija nastavi, pa danas pozivam na odgovarajuću zakonodavnu aktivnost i snažan eh, na aktivnosti protiv onih koji ne plaćaju na vrijeme i to osobito u procesima nabave kako bi mali poslodavci mogli brzo dobivati sredstva od organizacija iz javnog sektora. Hvala. Sljedeći izvješće izvješće Židar i riječ dajem gospodinu Selimoviću. Hvala vam. o diferencirane integracije nije ništa novo, imamo to u bankovnoj uniji, to nije isto kao e, Schengen ili kao EU, ali nakon svih kriza kroz koje prolazimo, neki predlažu da postoji diferencirana integracija. Neke zemlje bi trebale integrirati više i kao netko kome je stalo do Europske unije usprkos očitih velikih problema, želio bih upozoriti protiv odnosno upozoriti na tu zamisao, jer biti članica Europske unije znači naučiti raditi na kompromisima. Svaki put nećete biti zadovoljni, ali to nam daje snagu da zajednički djelujemo protiv određenih problema. I radi se o poštivanju temeljnih vrijednosti koje podržavamo Europskoj uniji i o tome da učimo zajednički rješavati globalne probleme, jer bez svih pojedinih zemalja nećemo se nikada moći nositi sa globalnim problemima. Hvala zastupnik Nekov. Hvala gospođo predsjedateljice. Diferencirana integracija je eufemizam koji pokušavao pravdati Europu više brzina. Time se Europa dijeli u jezgru i periferiju, u europljene prvog i drugog razreda. To je samo još jedan slučaj dvostrukih standarda, vrlo bolna tema za moju zemlju jer nelogično je boriti se protiv dvostrukih standarda u prehrambenoj industriji ili drugdje, a istodobno Bugarskoj i Rumunjskoj ne dopuštati da pristupe Schengenu. Ako građani tih zemalja se ne osjećaju jednakima, to će imati negativan utjecaj na budućnost Europske unije. Govoriti o Europi sa više brzina i to u oči europskih izbora nešto što će svakako utjecati na izborne izlazak na izbore koji i nikad nije bio visok. Hvala zastupnik Farija ima riječ. Hvala. Europa je zemlja koja ne može imati jedinstven pristup i mora se prilagoditi i e, zato je jako važno da se daju određene vrste fleksibilnosti za građane. Treba normalizirati situaciju i omogućiti e, da svi rade uz kapacitete država članica. Ne smijemo stvoriti Europu s više brzina gdje ćemo imati građane prvog i drugog razreda. Moramo dakle raditi na tome da nema negativnih e, distorzija kojom će e, dovesti se u pitanje jedinstvo i ne treba dovoditi u pitanje vrijednosti Europske Trebamo imati e, budućnost e, za institucije u Europi gdje se ne mogu raditi ustupci po pitanju temeljnih prava. Moramo paziti dakle na to što radimo. Sada gospođa e, Evi. E, ključ da se da novi smisao ovoj Evropi upravo piše u izvješću koje smo danas izglasali. Zove se transparentnost. Vijeće se više ne može dopustiti da jednostavno e, ne daje pristup dokumentima. I sud Europske unije je prošle godine rekao da pitanja E, reklamiranja i obavještavanja se moraju pojavljivati u svakoj fazi zakonodavnog postupka. Ako postoji nada da Europa jednog dana bude zajednička kuća svih europskih građana koja će štititi javni interes, boriti se protiv razlika i koja će biti u harmoniji s našim planetom, dakle to je nada koja će omogućiti da ova Europa bude od stakla i transparentna. Hvala kolege, ovim završavamo sa ovim dijelom sjednice i sada stanka do 15 sati.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 To je usmeno pitanje upućeno komisiji, a riječ je o pitanju za usmeni odgovor. Um, postavit će ga gospodin Sjekirski u ime odbora za poljoprivredu i razvoj. Уважаема gospođu komisaru, kolegi, hvala Dragi kolege, Europska unija najveći je trgovinski blok u svijetu. To je uspjeh samog trgovinskog bloka, međutim bez svojih građana e, takav blok ne bi ni bio moguć. Kao vodeći trgovinski blok u svijetu imamo odgovornosti prema drugim zemljama i zbog toga je opći e, sustav povlastica ispravan pristup koji omogućuje trećim zemljama da dobiju gospodarski rast i možda jednoga dana dođu na istu razinu kao partneri u gospodarstvu. Ali njihovi su troškovi niži nego u Europskoj uniji i standardi e, koje mi imamo su jedni od najviših u cijelom svijetu i zato je upravo poljoprivreda u Europskoj uniji e, vrlo atraktivna u različitim državama Europskoj uniji, e, Španjolskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Grčkoj i Italiji, kao i zemlji koju ja najbolje poznajem, Bugarskoj, e, Dakle, ti proizvođači riže imaju problema zbog bilateralne trgovine između Europske unije i dvije države Jugoistočne Azije. Prije gotovo tri godine u Milanu se održao prvi forum u Europske unije o riži. Kao što znate, gospođo Malmström, predstavnici različitih sektorskih organizacija iz sedam država članica dogovorili su se oko toga da je potreban novi pristup proizvodnji riže u Europskoj uniji. Ne smijemo zaboraviti da proizvodnja riže zahtjeva sirovine kao što je voda, a postoje norme vezane za vodu. Za radnu snagu također postoje e, određene norme, baš kao i za tehnologiju. Iz svih tih razloga proizvodnja je skupa. Mi u EU se držimo tih standarda i normi jer želimo da s budućim naraštajima ostavimo plodno tlo i čistu vodu. Nisam siguran da su i jeftine ona uvezna riža pravi pristup riža koja se uvozi iz trećih zemalja bi se trebala podvrći našim normama eh, iz zaštite okoliša. Što se eh, Mijanmara tiče, imamo vrlo eh, snažnu, ne, oni imaju vrlo stražne povlastice i naša se trgovina povećala sa Mijanmarom, što znači da ima ispravan pristup. Nažalost, neki europski sektori pogođeni su time više nego li drugi. A proizvodnja riže upravo je jedna od takvih e, gospodarskih grana. U ime odbora za poljoprivredu htio bih da počnemo raspravu o uvozu riže iz trećih zemalja, naročito iz Mijanmara i e, e, Kambođe. Drago mi je da ste ovdje, gospođo Malmström, pa da možemo odaslati pravu poruku proizvođačima riže u Europskoj uniji. Kolege i ja eh, osuđujemo nova pravila koja je Europska komisija eh, pokrenula eh, vezano za uvoz rižih trećih zemalja koji će stupiti na snagu sutra. Jer E, studija o e, uvozu različitih vrsta riže, uključujući i indicu, e, sortu koja se uvozi iz Burme i Mijanmara, jednostavno ukazuje na neke trendove koje smo dobro upoznali. Naime, Uvoz e, riže se podvostručio, naročito iz Mijanmara 2000 tona 2012. godine do 63 tisuće tona 2017. godine. Dakle, povećao se uvoz za 3000 posto. Niske e, troškovi proizvodnje u Kambođi i Mijanmaru rezultirali su manjom proizvodnjem riže u Europi koja je pala za 30% u pet godina. To je izvor zabrinutosti. Naravno, postoji e, problem s komuniciranjem sa partnerima u Jugoistočnoj Aziji. Moramo nastaviti surađivati s njima i zato mi je drago da se u sljedeće tri godine uvedu carine na rižu. E, progresivno smanjenje tih carina će omogućiti uzgajivačima riže u Europi da malo predahnu. I jako mi je drago da iako između Europskog parlamenta i Europske komisije različito gledamo na ove stvari, e, to da je riječ gospođi Malmstrom. Kambodža i Mijanmar e, mogu imati sve povlastice osim uvoza oružja i zato imaju slobodan pristup europskim e, e, tržištima i što je važan dio naših povlastica i smanjenja carina za uvoz iz trećih zemalja u razvoju. Međutim, postoji mogućnost da Europska komisija ponovno uvede takve E, carine e, za slučaj da e, postoji ozbiljan problem za europsku industriju. Osam država članica gdje se proizvodi riža zatražili su takve mjere, odnosno da se ispita situacija prilikom uvoza indice iz Mijenmara i Kambođe. I ustanovilo se da zaista to je štetno za proizvođače riže u Europskoj uniji posljednjih su godina jako povećao uvoz iz te dvije zemlje, iz Kambođe za 10.000 e, tona, a iz Mijenmara za 60.000 e, tona, što je s 15 na 25% e, veći uvoz za Kambođu i sa 0 na 20% se povećao udio uvoza iz Mijenmara što znači da imaju velik dio udjela na tržištu. I stoga jest e, razumno da se uvedu mjere i komisija će uvesti carinske e, uvozne e, takse i koje će se postepeno smanjivati. Stajeće, će, traće tri godine i može se produžiti ta mjera samo ako zaista ima opravdanih razloga za to. To je važno kako bi se više približilo stvarnim situaciji na tržištu. Odluka je donesena jučer, a objavljena danas. Hvala. Hvala lijepa. je sada kolega Erdoš na dvije minute. Čem szépen szót, úr, bistoš asszony, hazámban Magyarországon, az Európai Unió kolege. Moja domovina Mađarska je zapravo e, vrlo, vrlo istaknuta u proizvodnji riže unutar Unije, ali proizvodnja riže, kao što znamo, je radno puno intenzivnija od uzgoja drugih žitarica i znamo da pruža zapošljavanje onda ljudima u visoko nezaposlenim regijama. Osim toga, znamo da uzgoj riže E, pruža jako puno koristi za zaštitu okolišta, kao i za zaštitu tla i njegu tla. E, kao i mnogim drugim sektorima poljoprivrede moramo i, i proizvođačima riže u tom sektoru zajamčiti dobre uvjete proizvodnje i rada. A uvoz e, indice riže sa istoka zapravo onemogućava poštenu trgovinu kao ni održavanje poštenih cijena. Stoga u cijelosti podržavam ovo usmeno pitanje i pozivam komisiju da bez odgode ovdje krene sa jednom e, istragom u skladu s člankom 22 ispitnim postupak o zaštitnim mjerama koje bi se mogle e, poduzeti i da vide koji su daljnji člancima uredbe o osipu. Hvala lijepo. Sada kolega Manikins. Dakle, povjerenice, predsjedatelju kolege, e, autoru našeg pitanja. Da je uvoz ove riže iz Mijanmara i iz Kambađe, Kambođe po vrlo cijenama je postalo jako osjetljivo pitanje kod nas. Mi znamo da su proizvođači riže postajali, postali sve glasniji s obzirom da su povezali kršenje ljudskih prava u Kambođi i Jemaru sa izvozom, te ogromnim izvozom njihove vrlo jeftine riže. Mi znamo da e, opći sustav povlastica ima tri glavna cilja, to je e, usmanjenje e, siromaštva u zemljama kojima to najviše treba, drugo osiguravanje dobrog upravljanja i treće zaštita ekonomskih interesa same Unije. Ja se slažem da ako u naše ugovore o trgovini ugradimo ove klauzule o ljudskim pravima, onda se može naravno uvijek pozvati na OSP u situacijama kad se krše ista standardi. Međutim, vidite li koji je tu moralni problem? Ako mi počnemo ukazivati na stanje ljudskih prava u Aziji tek nakon što smo doživjeli štetu, i probleme zbog njihovog prejeftinog e, izvoza riže, dakle preplavljivanje našeg riže po dumping cijenama. To je zaista moralni problem. Mi ne smijemo zaboraviti da mi imamo prava, ali imamo i obaveze. Ne smijemo te obaveze zaboraviti. Stoga sugeriram da Europska komisija dobro pogleda kako se naši postojeći sporazumi ovdje primjenjuju Ljudska prava i njihova zaštita su naravno onaj glavni cilj Europske unije i ne možemo nikada i ni u kom slučaju samo zato da bi spoštovali OSP i povlastice zemljama kojima to treba, našim partnerima, zanemarili ljudska prava. A to ne možemo ni pred sobom ni pred očima svijeta. A ja razumijem kolege da je ovaj status koji je dat e, tim zemljama kao posebne preferencije su dobili, da je to nešto što je vrlo teško opozvati ili oduzeti. Međutim, moram vas podsjetiti na obavezu komisije. Sve te povlastice koje mi dajemo, daju se samo onim partnerima koji doista poštuju ljudska prava. Mm, od 2016. do 2018. je komisija odlučila pokrenuti jedan ispitni postupak da razjasni to pitanje uvoza te riže. Mi u Europskom parlamentu čekamo da dobijemo rezultate te, tog ispitivanja kako bi imali malo veću predvidljivost i sigurnost za naš sektor riže. To su vrlo visoki ulozi, jer u Ita, kod Italije govorimo o tisućama i tisućama gospodarstava koja žive od riže. I uglavnom to je godišnji volumen od veći od milijarde eura koji se tu okrene na tržištu riže i njihovom proizvodnjom. Prema tome, ako Mislim da će pozivanje općenito na opći sustav povlastica i ako hoćete i njegovo revidiranje donijeti samo pozitivne proizvode, e, posljedice. Jer mislim da ćemo na taj način utjecati na dizanje standarda ljudskih prava, ali isto tako na e, opću situaciju u našem sektoru riže. Hvala lijepo. A sada kolega Čampaske na dvije minute. Hvala lijepo. Gospođo povjerenice, kolege. Dozvolite da prvo čestitam kolegi koji je postavio ovo usmeno pitanje, našem autoru pitanja, kolegi Nekovu. Ovo pitanje vidim kao jednu obavezu koju bi svi trebali osjetiti i nositi u odnosu na naše proizvođače koje moramo zaštititi bez obzira iz koje zemlje članica oni došli. Jer to su ljudi koji rade, koji stvaraju naš e, BDP, koji plaćaju poreze i koji de facto pune nacionalne proračune i pomažu društvu da egzistira. Naravno, uvozi uvoz bi uvijek morao biti u skladu, biti potpuno harmoniziran sa svim standardima kako ne bi ugrozio lokalne proizvođače. Upravo se to događa. masovni uvoz iz ove dviju država Kambođe i Mijanmara stvara, donosi sa svom veliki rizik za domaće proizvođače. A stanje ljudskih prava u te dvije države nije ni u kom slučaju u skladu sa standardima koje mi zahtjevamo. Na svakom našem zasjedanju mi e, razmatramo izvješća o kršenjima ljudskih prava u Mijanmaru ili Kambađe. Mi vodimo rasprave, usvajamo rezolucije, a istodobno uvozimo njihovu rižu i ostale proizvode koji ugrožavaju našu vlastitu lokalnu proizvodnju. Prema tome, gospođo povjerenice, mi moramo izbjegavati dvostruke standarde i ne možemo recimo se korist, samo korist uzimati, ali zaboravljati pritom na stanje ljudskih prava. S druge strane, ne smijemo zaboraviti naravno ni naše lokalne proizvođače jer ako ne budemo napokon reagirali, mi ćemo za naše vlastite proizvodnju velike probleme napraviti. A oni ne mogu ni u kom slučaju na toj razini se natjecati e, sa Kambođom i Mijanmarom. Hvala lijepo, a sada na dvije minute kolegica, pardon, kolega Džambatske imamo pitanje za vas od kolege Sostnjevca. Prihvaćate li ga? Izvolite. Molim vas, dajte, postavite pitanje. Vi ste se referirali na standarde, a to je opet ona ista vrsta pitanja koja se postavlja kod istočnoevropskih država, a s druge strane imate zapadne zemlje Evropske unije i onda se uvijek govori o mobilnosti i dumping cijenama, zar tu nema, pogotovo u sektoru transporta, pa nas sad zanima recimo, ali i u mnogim drugim sektorima, pa ne zanima nije li to jedan dobar dio e, hipokrizije koja se ovdje prijavila, ako to sad ističete u odnosu na daleki istok. Ali me to isto u EU. Da, kolega, ima naravno dvostrukih standarda i farizejštine i hipokrizije i ovdje, međutim, E, mi moramo biti jedinstveni jer ovdje je u pitanju zaštita ne sad samo mađarskih ili poljskih ili talijanskih proizvođača s druge strane, nego moramo zaštititi sve proizvođače unutar Europske unije i sektora proizvodnje riže, konkretno kod ove stvari. Hvala lijepo, a sada kolegica Barandica. Hvala lijepo. E, štovana povjerenice, kolege, nakon odluke koja je u srijedu donesena, mislim da možemo ovdje s potpunim pravom Europskoj komisiji čestitati, jer Briselu je pošlo za rukom mm, u stanovitoj mjeri pobrinut se zato da ne bude prekasno, da ne bude više pet minuta iza ponovće nego da još u zadnji čas stignemo. I to je bilo jako bitno, ali brzo su i odlučno reagirali na tužbe i prigovore naših proizvođača. Koristila se evropska suverenost da bi se jedan evropski proizvod koji nije još prerađen zaštitilo od jedne lela nepoštene konkurencije iz trećih država i to u e, okviru zaštite primjene, dakle zaštite koje nam daje opći sustav povlastica. Mislim da samo na taj način se možemo boriti protiv skepse u EU. uniju. Mi ćemo moći u La Valenciji, u Piemontu, Italiji, dokazati da Evropska ipak nečem Evropska unija koristi i da nešto štiti, da su recimo te zaštitne klauzule koje smo mi ovdje sada primijenili doista pomogle. Vidjeli smo da se uvoz riže iz tih zemalja po dumping cijenama u zadnjim godinama u 40 roztručio, što je strahovito teško za naše proizvodnje. Ta redukcija ovisi naravno E, ovisno o tome o kojoj regiji Evropskoj uniji je riječ, ta redukcija do koje je to dovela, kod proizvodnje naše riže se odrazila ne samo na rentabilnost, nego na zapošljavanje, onda i na življenje tih regija. Ali jedino sad smo pokazali da možemo hitno poduzeti mjere i da nismo baš ni mi ni za što. Jedino tako možemo spasiti Europu. I onda se moramo naravno pobrinuti da naši proizvođači moramo im pomoći da zauzmu puno bolje mjesto u lancu stvaranja vrijednosti. Moramo im pomoći da se objedine, da eh, djeluju inovativno, kreativno, da sudjeluju i u distribuciju i u marketingu, dakle i u stavljanju proizvoda na tržište jer mislim da im to može biti samo od prednosti. Na taj način ćemo istodobno i dalje smanjivati onu euroskepsu koja se širi, jer mi moramo proizvođačima pomoći i moramo poticati njihovu inovativnost, naravno. Pritom i kulturalnu, socijalnu i gospodarsku i ekonomsku održivost. Hvala lijepo gospođo Marandika. Sada kolegica Begin. A u vezi poslovnika. Gospodine predsjedniče, nema nam ovdje baš puno kolega na ovoj raspravi. Ima nas jako malo. A mnoge govornice su ovdje već jako puno vremena potrošile na svoje govore. Da li smije možda onda u ime ljudi Europe zatražiti da se bude malo manje, budete malo manje agresivni sa ovim čekićem kada još skraćujete ljudima vrijeme. Naime, to nije potrebno, ima nas tako malo i tako je još e, malo tog ostalo do kraja. Mislim da ne trebate biti tako agresivni. Hvala lijepa, ali ja pokušavam sve E, zapravo po redu nekom odvijat Kad kad naravno sklapam kompromise. Međutim, ako klubovi zastup, da su klubovi zastupnika i konferencija predsjednika smatrali da za ovu raspravu treba više vremena predvidjeti, onda bi to i učinili. Ali ovdje je točno predviđeno koliko će drugo trajati ova rasprava, točno se zna kome je koliko vremena dodijeljeno, kojem klubu i kojem govorniku i ja se držim tog reda. I prema tome ne može se dogoditi da neki zastupnik koji dobije tri minute se spremi da govori osam minuta pa sam ja onda strog i ne da mu da govori osam ili deset minuta. Onda će se naravno uvijek netko buniti, to je jasno. A pogotovo jer a, imate kolege isto tako koje kad ne bih prekinuo bi mogli ne samo osam minuta nego da još sutra govoriti ali mislim da sada nećemo o tome raspravljati. Možete kasnije sa mnom tome bilateralno razgovarati. Gospođu Begi ne vidim, prema tome e, sljedeći kolega koji je na redu, Elisin će uzeti riječ na dvije minute. Hvala lijepo, predsjedavajući. Danas ponovno vidimo ovu ogromnu hipokriziju Evropske unije. Uvjerljiva većina parlamenta je izglasala da više nema carina, i da se jeftina, prejeftina riža iz jugoistočne Azije može uvoziti europsko tržište. Sve opomene koje su dolazile od naših proizvođača, posebno iz Italije, su pritom jednostavno ignorirane. Međutim, sada kad su se proizvođači pobunili jer su se grozne promjene dogodile, sad se onda ide nešto reagirati. Međutim, to je tipično za Evropsku uniju. Umjesto da se zapravo mudro trgovina potiče, na dvije strane, Mislim, unija je zapravo nanijela ogromnu štetu svojim poljoprivrednim proizvođačima. Prema tome, kad ćete napokon prekinuti sa takvim e, vašim dodjelama različitih povlastica koje nisu promišljene zemljama u razvoju, prestanite uništavati naše vlastite proizvođače i vratite tržište tamo gdje ono spada. Naime, e, zemljama tržištama, zemljama članicama. Mislim da ste pretjerali kad ste rekli da će se nakon 10 sekundi odmah prekinuti svakog 10 sekundi nakon što istekne vrijeme, toliko da vam kažem u vezi ovog vašeg postupanja i držanja reda. Mislim da je to malo prestroge. Ma ja nisam ni strog ni prestrog, nego pokušavam se održavati neki red. Ali vidite, kolega Jakovčić se javio, da li prihvaćate pitanje kolege Jakovčića, izvolite. Mikro. Si, eh, parlato di... Govorili ste malo prije u ovom parlamentu o licemjeru u redu. Razumijem ga, ali mislim da licemjere postoji u vašem klubu zastupnika kada e, članovi e, lige ili pak e, gospođa Begin iz pet zvijezda čiji su kolege u vladi. Evo, nije danas tu. je li to političko licemjerje kada te ljude nitko ne zastupa? Hvala vam na pitanju. Ali ono što je sada posebno hipokritski, da ste vi postavili to pitanje o, nije ni deset zastupnika ovdje prisutno. A ja sam se malo prije upravo založio za talijanske proizvođače riže i mislim da su oni ovdje još dobro zastupljeni. mislim, ovdje se jako puno govori o farizejštini krizi. Međutim, to je već uvriježena praksa Evropske unije. To, je, to je, možete svuda naći, ne samo kod riže, nego i kod onog, recimo, dvostrukih kriterija kod eh, postupanja prema pravilima Evropske unije. ovdje ovako, ovdje onako. Mislim da bi se trebalo to kompletno promijeniti. Ne možete multiralne sporazume donositi, a da to onda ide samo preko ide istog češlja i istog pravila Evropske unije. Ne, morate ići na bilateralne stvari kad, kad i ne zaboraviti ingerencije zemalja članice. Hvala sada gospodin e, Sosnjerec na dvije minute. Hvala lijepo, evo ovdje govorimo o riži. Ali postoje i druge žitarice o kojima bi mogli govoriti. Možda bi mogli govoriti o tim proizvodima Evropske unije koje treba i zaštititi jer mi želimo proizvođače zaštititi. Međutim, nije sada to naš glavni cilj. Zapravo naš glavni cilj treba biti da zaštitimo naše potrošače u 28 država članica koje ne trebaju plaćati preskupu rižu ili skuplju nego što može biti. Prema tome, mi smo htjeli te cijene srušiti da bi ljudima omogućili rižu po pristupačnom cijenom. I zbog toga je možda i došlo do ovih povlastica i do ove situacije. Ako se našim proizvođačima ne isplati uzgajati rižu po ovim cijenama koje se mogu ostvariti unutar Europske unije, onda nek se preusmjere na uzgoj nečeg drugog. U svakom slučaju treba zaštititi naše potrošače. Mi znamo da proizvođači izvan Europske unije još uvijek zarađuju ako prodaju po ovako niskim cijenama ali to je vrlo, vrlo, vrlo osjetljivo što se može napraviti. Ali što ste vi htjeli? E, ja vidim, moram ovdje opet se izložiti kritice. Jer e, mi ovdje ne možemo, ako je 15 sekundi, 25 vremena koje vam je dodjeljeno, onda ne mogu više za kašnjenja i otezanja dozvoliti. To nije moja praksa, a osim toga ima tu i kolega koji se onda bune zato što ne mogu onda ni postaviti pitanje jer više nema vremena. Stoga sad imamo kolegu Pospišila na dvije minute. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ova rasprava je vrlo zanimljiva koje je stajalište koje bi Europska unija trebala zauzeti naspram proizvođača riže u trećim zemljama. Soslušao sam vrlo pažljivo gospođu povjerenicu, pa da li sam dobro shvatio da je komisija odlučila nametnuti uvozne carine Naravno, nužno je zaštititi europske proizvođače, osobito kada proizvođači iz trećih zemalja ne moraju ispunjavati sve standarde što se tiče zaštite radne snage i tako dalje. Dakle, njihovo je, njihovo je položaj mnogo drugačije od onoga europskih proizvođača. No ovakva mjera bi trebala biti pažljivo ravnotežena, jer u krajnjoj liniji tu su potrošači. Oni ne bi trebali plaćati više zbog protekcionističkih politika Europske unije. Dakle, mora postati dobar razlog za takvu protekcionističku mjeru. Ono što smatram da je mnogo većih problem je da kad kada zemlje koje uvoze rižu Europu krše ljudska prava. Neprestano smo raspravljali o pitanju Rohingja u Mijanmaru. Da li bi zemlje poput te trebali imati otvoren pristup našem tržištu da slobodno plasiraju ondje svoje proizvode. Ja bih to volio ograničiti ne zbog protekcionizma, ja podržavam otvoreno slobodno tržište, već zbog doktrine o ljudskim pravima. U više navrata smo razgovarali o koracima protiv Mjanmara, Burme i naše rezolucije o zaštiti Rohingya su jednostavno u Mjanmaru ignorirane oni naše rezolucije jednostavno ne doživljavaju i ovo je prilika da kažemo Mjanmaru ako učinite to i to po pitanju ljudskih prava ili ne učinite, ograničimo proizvod, prodaju vaših proizvoda koje vozite u Europu. To je jasan primjer. Dakle, odobravam pristup komisije, ali molim vas budite oprezni u budućnosti kako ne bismo jedan umjetni protekcionizam zapali. Hvala kolega Pospišil. Prihčahvaćate li pitanje kolege Jakovčića? Oprostite, kolege Mamikinsa. Izvolite, kolega Mamikins. Um, Hvala <clears throat> što ste mi dali riječ i mogućnost da uputim pitanje kolegi. Dakle, nisam u potpunosti razumio vaše stajalište. S jedne strane kažete da su najsvetija stvar ljudska prava potrošača i gdje god se riža proizvodi trebamo ju prihvatiti na svojem tržištu bez uvoznih carina. Da li vam se ne čini da je važno u kakvim uvjetima se ta riža proizvodi, kakvi su standardi ljudskih prava, njih se mora poštovati. Da li doista u EU imamo obvezu prihvaćati takve proizvode bez obzira na one najviše vrijednosti koje pokušavamo zaštititi. Nisam rekao da su prava proizvođa, potrošača ono što je sveto. Komisija bi trebala pronaći kompromis između prava proizvođača i potrošača. U slučaju Mjanmara i Kambođa, odnosno riže iz tih područja, potrebno istražiti u kojoj mjeri proizvođači poštuju slične standarde kao one koje postoje u Europskoj uniji i koji europski proizvođači moraju zadovoljiti. Ako ih ne moraju poštovati, tada imaju prednost i carine su logične. Dakle, svaki bi slučaj trebalo individualno procijeniti i komisija bi trebala pronaći kompromis između prava potrošača i proizvođača. Hvala na dvije minute kolega Nek. Hvala predsjedatelju. E, poljoprivreda je jedna, jedan konzervativan i osjetljiv sektor koji moramo zaštititi. Sretan sam što većina kolega iz različitih klubova brine o potrebi i zaštite naših proizvođača bez obzira na sektor o kojem se radi i da zadrži oštre visoke standarde Europske unije. Osim toga, riža se u Europi uzgaja tisućama godina igra važnu ulogu u prehrani europljana. Proizvodnja riže tisućama ljudi omogućuje radna mjesta i imajući to na umu, smatram da budućnost, mogućnost da se potpora ponudi proizvođačima unutar trenutnog programskog razdoblja je jedan logičan i nužan korak. Pokazalo se u zadnje vrijeme da je ovaj sektor vrlo osjetljiv i nadam se iz tih razloga da tijekom sljedećeg programskog razdoblja i tijekom dolazeće poljoprivredne politike da će taj sektor dobiti podršku. U ovom sektoru proizvodi imaju pozitivan utjecaj i na proizvođače i potrošače i lokalno gospodarstvo u ruralnim područjima. Bugarski proizvođači riže su razočarani jer između 2017. i 20, i 20. nije ponuđena nikakva dodatna podrška za proizvodnju riže. Zbog toga područja gdje se riža uzgajala već 600 godina u Bugarskoj su se upotrebila za takozvane monokulture, a njih se zatim izvozilo. To nije povoljno za tržišno natjecanje. Usprkos pada potrošnje riže i dalje postoji potencijal za rast na europskom tržištu što se tiče potrošnje riže. Izvozne količine to također pokazuju, pa pozivam bugarsku vladu da bugarskim proizvođačima i obrađivačima riže ponudi vezanu potporu od početka sljedećeg programskog razdoblja i to najkasnije tada. Hvala na vašoj podršci što se tiče carina, gospođo povjerenice.

Jakovčić. Sad nemam nikoga za slobodno javljanje za riječ. Prema tome, odmah za zaključke rasprave dajemo riječ gospođe povjerenice. Hvala vam. Pozdravljam ovu raspravu, iako je donekle kasno, jer vi ste zatražili od komisije da se započne sa istragom, da se vidi da li postoje potreba za ovakvim aktivnostima i uvozom riže iz Kambođe i Mjanmara. Mi smo to učinili i izjavili smo da doista postoji E, potreba e, i šteta da je nanesena europskoj industriji proizvodnje riže. I zbog toga smo odlučili uvesti i aktivirati zaštitu i ponovno uvesti carine. Saslušali smo dakle u ovom smislu Europski parlament. Dakle, program Sve osim oružja daje pristup europskom tržištu za neke od najsiromašnijih zemalja u svijetu. Dakle, za sve proizvode osim oružja i municije. To je bilo važno, važan poticaj za mnoga gospodarstva, uključujući Kambođu i Mjanmar, te njihov gospodarski rast u proteklim godinama. No, ovdje su građene i zaštite i određeni uvjeti i smatramo da zlouporaba do koje je došlo je bila dobar razlog da zabranimo naše interese ali isto tako da imamo i dalje obvezu pomagati trgovinskim putem najsiromašnijim zemljama. Pitanje ljudskih prava, koje su mnogi od vas spomenuli, ide paralelno iz ovo. Ne radi se o tome da se pokušava kazniti te dvije zemlje zbog kršenja ljudskih prava. Doista, postoje ozbiljni razlozi za brigu u tom smjeru i u Mijenmaru i u Kambođi i time se bavimo. Komisija je započela s postupkom za moguće povlačenje sustava povlastica u Kambođi i obavijestili smo Mjanmar da se to može dogoditi i kod njih. Dakle, to je istraga, to je postupak koji ima svoj životni put i radit ću vas u budućnosti o tome obavijestiti. Hvala lijepo. Hvala lijepo povjerenici Malmström. Time smo završili ovu raspravu. Zapisnik on će se na odobravanje plenarnom zasjedanju na sljedećem našem zasjedanju sljedećeg mjeseca podnijeti. dakle, time smo završili ovu sjednicu plenarnu za ovaj mjesec. Zahvaljujem svima na sudjelovanju i zaključujem.